slavimo Dan Europe 9. svibnja sa cijelim nizom aktivnosti. Recimo, otvaramo vrata europskih institucija. Ove godine, 75 godina nakon e, kraja drugog svjetskog rata i 70 godina nakon Šumanove deklaracije, svijet je ponovno suočen sa krizom. Ovaj put u obliku virusa COVID-19. Strah nas je za svoj život, strah nas je za nama bliske osobe, za naše radno mjesto i budućnost. Ova epidemija je dotaknula sve zemlje i ne znamo kako će nakon ovoga svega izgledati svijet. Ali jedinstvo i solidarnost će nam još jednom omogućiti da svi zajedno prebrodimo ovu krizu. Danas smo htjeli po još jedan put otvoriti vrata Europskog parlamenta, međutim to je ovaj put nemoguće. Međutim, nismo se mogli pomiriti s time da ništa ne učinimo. Naročito kada je riječ o ovako važnim događajima iz naše zajedničke prošlosti. Također želimo se okrenuti prema budućnosti. Ona će zasigurno biti drugačija od one koju smo zamišljali, ali zajedno ćemo ju stvoriti. Zbog toga smo odlučili slijediti e, primjere koje ste nam vi dali od početka krize. Vi ste sve svoje aktivnosti stavili na internet. Mi smo odlučili napraviti isto, te smo odlučili organizirati ovaj Dan Europe na internetu. Albrecht et moi ja i Albrecht radimo eh, zajedno u parlamentu u odjelu za komunikaciju. Mi govorimo posjetiteljima o tome što je parlament, što točno radi, te surađujemo sa brojnim gostima koji posjećuju parlament. Obično svoje posjetitelje vidimo u lice i obično govorimo na svom materinskom jeziku. Danas je poseban dan. Ako nas gledate na EP Live, moći ćete slušati današnji sastanak na osam jezika EU-a. Danas se želimo prisjetiti svih žrtava ove krize. Albrecht i ja smo sretni jer do sad nismo izgubili bliske osobe zbog ovog virusa. Međutim, znamo da među vama postoje sigurno i oni koji su izgubili blisku osobu ili koji su pretrpjeli ovu bolest. Imate našu sučut. En Na Dan Europe želimo se prisjetiti Evropljana koji su odigrali značajnu ulogu u povijesti našeg kontinenta. Tu su i brojne, že, prisjetimo se i osoba koje su danas eh, na prvoj liniji borbe s virusom. To su osobe zaposlene u zdravstvenom sektoru ili one zaposlene u osnovnim djelatnostima. Solidarnost je upravo ono što je Europi potrebno jer smo zajedno još jači. Program koji smo pripremili za vas danas i nam namijenjen vama. Želimo vas inspirirati važnim ličnostima iz e, povijesti, ali i onima iz trenutno, iz e, današnjice. Tako ćemo imati čast pozdraviti predsjednika Europskog parlamenta koji će održati dijalog sa dobrotvornim organizacijama. Od i 11. 15 ćemo se vratiti na trenutak rođenja Europske unije, potom od 11.30 također rasprava sa dva potpredsjednika Europskog parlamenta zadužena e, za komunikaciju, gospođa Barli i gospodin Karas. Također tu su i video poruke predstavnika političkih klubova. Pozivamo vas da ostanete kod kuće te da posjetite vječnicu preko interneta kako biste malo bolje razumjeli kako radi Europski parlament. Odlučili smo da ovaj dan bude u znaku solidarnosti. To je jedna od osnovnih vrijednosti Europske unije. Da biste pokazali svoju potporu, možete na prozoru izvisiti europsku zastavu i možete podijeliti tu sliku na našoj stranici na Facebooku to A sada ćemo reći nekoliko riječi o toj zastavi koju svi prepoznaju. Vidimo ju širom Europe, ali što ona u stvari predstavlja? Kada ju promatramo, možemo vidjeti krug, 12 žutih zvjezdica i plavu pozadinu. Ljudi obično misle da broj zvijezdica nema veze sa brojem država članica u stvari je ovaj krug simbol jedinstva i u stvari simbolizira i Europsku uniju i u širem smislu Europe te njen identitet i jedinstvo. Povijest zastave dolazi, seže skroz do 1955. godine kada je uzeta kao simbol. Ona će se koristiti od strane evropskih eh, država. Potom šefovi vlada i država proglasili su ovu zastavu službenom, koja je kasnije e, udruženje postalo poznato kao Evropska unija. Ujedinjeni u različitosti je moto Evropske unije. Ono se po prvi put počelo koristiti u 2000. godine. Riječ o načinu na koji su se Europljani okupili i stvorili Europsku uniju, zalažu se za mir i za prosperitet. Također uzimaju u obzir jezike, tradiciju, običaje kontinenta. Kada govorimo o simbolici i dani Europe, moramo, danu Europe, moramo govoriti o himni. Melodija je deveta simfonije, koju je komponirao Ludwig von Beethoven. Uz odu radosti Friedricha Schillera iz 1785. Himna simbolizira ne samo Europsku uniju, već i Europu u širem smislu. Oda radosti Schillerova je idealizirana vizija ljudske rase kao braće. To je vizija s kojom se Beethoven slagao. 1972. Vijeće Europe je usvojilo tu pjesmu kao svoju himnu. 85. su vođe u EU to prihvatili zbog toga što univerzalnim jezikom glazbe Time pokazujemo svoja načela mira i solidarnosti te jedinstva. To nije nešto čime zamjenjujemo nacionalne himne europskih zemalja, već je nešto čime izražavamo svoje zajedničke vrijednosti. Pa ju slušamo tijekom službenih ceremonija EU-a i na svim događanjima sa europskim karakterom. Uskoro ćemo pozdraviti predsjednika Europskog parlamenta Davida Sasolija i njegove goste. To su e, predstavnici organizacija koje radu u području solidarnosti u Europi. Predlažemo vam da sada zajedno poslušamo europsku himnu koju će izvesti Filharmonijski orkestar iz Rotterdama kako bismo proslavili Dan Europe. Članovi orkestra također imaju za vas jednu posebnu poruku.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 Hvala našim glazbenicima. Poštovani građani Unije, hvala i vama na prisustvu, bilo ovdje u dvorani, bilo putem elektroničke veze iz svih zemalja u Europskoj uniji. Nikad ka u ovom trenutku Znači, ne čine nam se aktualnijima riječi kojima je Robert Schumann započeo svoju izjavu od prije 70 godina. Rekao je, Europa se ne može izgraditi na jednom, niti, na, niti preko noći. Ona će se ostvariti konkretnim postignućima koje pokazuju činjeničnu solidarnost. Vizija i pragmatičnost su sastojci kojima se ostvaruje više solidarnosti i jednakosti, te se ostvaruju bolji životni uvjeti za sve koji žive u slobodi. Te riječi koje se prožimaju kroz čitav govor su temelj čitave Europske unije, a govoreći o solidarnosti ne mogu nego zahvaliti svim nevladinim organizacijama i udrugama koje su i danas prisutne u ovoj dvorani i koje predstavljaju sve građanske pokrete koji nastoje pomoći svim europskim i neeuropskim državljanima. Europa nakon strašnog drugog svjetskog rata bila je razrušena i to je ostavilo velike posljedice na psihu i naših građana, ali zahvaljujući dalekovitnosti velikih državnika uspjelo se ponovno pokrenuti to zahvaljujući jednostavnim pojmovima kojima su se ti državnici služili kako bi osnažili europsku obnovu i kako bi stvorili jedan zajednički prostor suradnje mira između nacija koje su se oduvijek prije toga borile jedne protiv drugih. Europska unija obilježava 70. godišnjicu postojanja i u tom razdoblju proživjela je već teške trenutke. To su bile i posljednje godine sa snažnom gospodarskom krizom 2008. godine iz koje smo izašli uz velike poteškoće. Zatim sa Brexitom koji je doveo do istupanja jedne zemlje članice i sada sa sadašnjom pandemijom koja pokorava naša gospodarstva, koja osiromašuje naše građane i to u svim državama članicama. Ova sadašnja kriza je možda najdalekosežnija, a s njome se suočavamo jer ona zahvaća sve, nitko nije isključen. To pokazuje koliko smo međusobno ovisni mi smo najveće svjetsko tržište, imamo snažno međusobno povezana gospodarstva i problemi koje proživljava jedna zemlja neizbježno se prelijevaju na sve ostale. Ova kriza nas uči da možemo se obnoviti samo zajedno. Ova pandemija je ogoljela pogrešku onih koji su mislili da mogu samostalno djelovati. Jedino što će nas moći spasiti i što će nam e, pomoći u obnovi naših gospodarstava i e, da zaštitimo naše građane je svijest o činjenici da ovim putem moramo kročiti zajedno i to brže, naravno, prije nego što, e, nego što smo to činili u prošlosti. No bez zajedničkog odgovora na krizu nitko se neće moći oporaviti. U ovih e, nekoliko posljednjih tjedana smo u zemljama članicama poduzeli zaštitne mjere na temelju iskustava onih koji su bili prvi zahvaćeni. Zatim e, smo pokazali solidarnost jer su europski partneri uglavnom pružili ruku pomoći. Također među zemljama smo stavili na raspolaganje mjesta u bolnicama, sanitetski materijal, medicinske uređaje, zahvaljujući naporima između ostalih i civilne zaštite. Zemlje članice očekuju mnogo od Europe i Europa ta očekivanja mora zadovoljiti. Tek smo na početku i moramo sada osloboditi veliku količinu sredstava kako bismo ponovno pokrenuli zastalo gospodarstvo i to moramo učiniti brzo jer građani i poduzeća ne mogu čekati. Pred nama je velika odgovornost. Moramo zaštititi Europu i njezine granice od vanjskih upletanja jer u ovom trenutku smo krhki i ranjivi. Trebamo zaštititi i obraniti i našu zajedničku stečevinu, bilo kulturnu, industrijsku ili turističku i bogatstva pojedinih država od grabežljivaca i špekulanata. Recimo to jasno i glasno. Ne želimo da Europa bude područjem koje će se osvajati jer ako budemo izgubili svoje vrijednosti onda ćemo time ugroziti svoj način života. Europa od zajednice šest država je prešla dugačak put do ovog sadašnjeg trenutka kada ima 27 zemalja članica i ona je i dalje primjerom za druge. Ako pogledamo recimo napore koje poduzimaju zemlje Balkana, Sjeverna Makedonija i Albanija i sve ostale kako bi e, ispunili kriterije procesa pristupanja to predstavlja doista snažnu poruku. Europa je za sve gospodarski i demokratski model u koji vrijedi ulagati, a sa pristupanjem zemalja Zapadnih Balkana ostvarit će se preklapanje između političkog i zemljopisnog prostora Europe. Gospodarska i financijska kriza je povećala nezaposlenost i nejednakosti između zemalja, ali i unutar samih zemalja. Moramo sada djelovati u korist mladih i žena koji su posebno ranjive skupine i kojima moramo pokazati su našu konkretnu potporu. Ne želimo ugroziti prisutnost žena u našem društvenom tkivu i ne želimo unazaditi njihova dosadašnja postignuća. Ovo je veliki izazov osmišljanje plana obnove i oporavka za europsko gospodarstvo, a taj plan mora biti e, odgovor na katastrofu koju predstavljava kriza. Europska komisija je ovoga tjedna objavila svoje analize koje ukazuju na kriznu situaciju u nizu zemalja članica, ali ta krizna situacija nije svugdje jednaka. Europski parlament je sudjelovao u izradi plana europske misije, a naročito smo spremni pregovarati o novom prijedlogu višegodišnjog financijskog okvira koji bi imao dovoljno sredstava za krize i spremni smo pregovarati o novom instrumentu za oporavak koji će brzo konkretnim sredstvima oporaviti europska gospodarstva i to naročito se oslanjajući na ulaganja. Europski parlament želi ostvariti svoju ulogu i želi zadržati svoje ovlasti. To su ta dva stupa koja nam moraju poslužiti kao polazište u oblikovanju nove Europe koja mora preuzeti vodeću ulogu u klimatskim promjenama, ali koja također mora izraditi politiku koja će osigurati zaposlenost, rast i snažniju društvenu koheziju. Klimatski i društveni izazovi idu ruku pod ruku. Ovi prvi mogu se riješiti jedino ako budemo i dalje radili na smanjenju nejednakosti i to mora biti naš prioritet. Postoji veliki problem u društvu u Europi koji traži od nas da se zalažemo za smanjenje postojeće udaljenosti između nas. Postoji prevelika udaljenost i razlika između sjevera i juga, između istoka i zapada, između središta i periferije. Moramo smanjiti te jazove, te udaljenosti i to je ključno kako bismo se suočili sa zajedničkim izazovima. Morat ćemo uložiti veliki napor i u jačanje socijalne države. Ovdje ne polazimo od nule. Prisjetimo se milijuna nezaposlenih u Sjedinjenim američkim državama koji su dobili otkaze preko noći i našli su se bez zdravstvenog osiguranja jer nemaju više posao i prepušteni su tako samima sebi. U Europi javno zdravstvo predstavlja ključan instrument i pomoć za druge mehanizme koji žele i nastoje zaštititi živote, živote naših građana. Dakle, rekao sam da ne polazimo od nule, ali sada je još veća potreba za jačanjem našeg socijalnog modela kao dragocjene vrijednosti koju moramo obraniti kako nitko ne bi bio zapostavljen. U ovih nekoliko mjeseci morali smo naporno raditi, morali smo pokrenuti konferenciju u, o, budućnosti Europe, a to je trebala biti inicijativa koja bi osmislila novu Europu. To je inicijativa ovog saziva i ne želimo je se odreći, ali sada se nalazimo u situaciji koju nismo mogli niti zamisliti prije dva mjeseca. Ova kriza je otvorila taj proces jer odlukama koje ćemo donositi ovih nekoliko mjeseci o izlasku iz krize ovisit će također i budućnost europskog e, projekta i ove zajednice koju je Šuman definirao stalnim pokretačem naše integracije. Istina je, Europa se gradi uz poteškoće, uz krize koje zaokupljaju našu javnost, naše države. Naši građani i građanke uviđaju sada koliko je bitno njihovo jedinstvo i suradnja i također u teškoćama moramo pokazati hrabrost i moramo pronaći ono što nam je potrebno kako bismo ponovno krenuli. Dakle, od naše generacije e, e, sada zahtjeva da nađemo onu hrabrost koju su pokazali naši osnivači i da se suočimo sa nepoznatom budućnošću i također da budemo primjerom i za ostale zemlje u svijetu kada je riječ o miru, napretku i suradnji. Naravno, bilo je i e, nazadovanja, grešaka, pogrešaka, ali u ovih 70 godina smo izgradili jedan spomenik koji sada moramo obraniti, a to je europsko pravo koje predstavlja jamstvo poštivanja demokracije i naših vrijednosti kao i zaštite prava europskih građana. Europsko pravo, europska pravna stečevina je naš glavni adut za očuvanje slobode, a očuvanje slobode znači iznad svega i očuvanje pravosudnih tijela, iznad svega Europskog suda čiji su odluke obvezujuće za sve i čije odluke svi moraju poštivati. Ako nam je ova pandemija ukazala na jednu stvar, e, to je činjenica da Europa već posjeduje ogroman resurs, a pri tome mislim na naše civilno društvo, na muškarce i žene koji su zasukali rukave, koji su se stavili na raspolaganje onima koji su se našli u poteškoćama. Pri tome mislim i na našu mladež koji su u ovih nekoliko mjeseci pokazali da su jezgro naših obitelji i da su pokretači solidarnosti i uspjeli su na taj način stvoriti solidarnost, prijateljske veze i pokazali su izvanrednu humanost. To su osobe koje su radile za opće dobro i stavile se na raspolaganje europskih državljana i državljana trećih zemalja na kopnu i na moru gdje još uvijek mnogi stradavaju. Prije 70 godina krenuli smo u ovu izgradnju govoreći ne želimo više rat, a sada moramo reći da ne želimo više smrti na sredozemlju, da ne želimo više umrlih od gladi. Predstavnici civilnog društva su pokretači Europe i samo polazeći od temelja moći ćemo staviti u središte našeg interesa očekivanja građana. To znači participativna demokracija kao što je predviđeno i ugovorima. To znači da omogućujemo građanskim udrugama da sudjeluju u donošenju odluka i preuzimajući od njih e, ono što je njima najpotrebnije i na taj način stvarajući inkluzivnu i solidarnu Europu kako je zamislio Schumann prije 70 godina. To su vrijednosti od koje mora poći Europa i Sada, na vrhuncu ove krize, moramo ponovno pokrenuti promišljanje o budućnosti Europe, dakle održati konferenciju o budućnosti Europe koja mora biti prilika za moderniziranje, izmjenu i prilagođavanje naših instrumenata za suočavanje sa izazovima koje nam donosi moderan svijet i koje će on donositi u budućnosti. Europa nije izašla iz mode, ali mora se ažurirati, mora i dalje biti instrumentom za poboljšanje života ljudi. Naša konferencija mora će održati živahnu raspravu koja će poći od samih građana. To ne smije biti samo ograničeno na akademike ili na institucionalnu raspravu. Trebamo reformirati demokraciju, to mora biti našim ciljem i to moramo učiniti osmišljavajući učinkovite instrumente koji će omogućiti brzo donošenje odluka. Pravo ulaganja veta na donošenje odluka u Europi je sada jedan zastarjeli instrument e, i ova kriza koja zahtjeva od nas e, brzo donošenje odluka to snažno pokazuje. Na današnji dan želim se obratiti i našim zastupnicima i predsjednicima drugih institucija Europske unije. Želim se obratiti i našoj administraciji i zaželjeti da za 70 godina ćemo moći reći da nakon eh, De Gasperija, Spaka, Monea, Šumana je bilo i drugih političara koji su imali hrabrosti suočiti se sa još težim krizama, pri tome ne gubeći naše vrijednosti. Moramo pokazati snagu i nastaviti ovu najveću pustolovinu poslije radnog razdoblja. Dragi europski sugrađani, živjela demokracija, živjela Europa. Grazie. Hvala. Dajemo sada e, riječ e, gospodinu Pjeru Rabiju koji je osnivač pokreta Kolibri. Izvolite. Je remercie le président du Parlement européen. Hvala predsjedniku Europskog parlamenta što mi je omogućio da vam se danas obratim. Prije svega bih se htio ispričati. Imam 82 godine i nisam usavršio uporabu informatičkih tehnologija. Za mene je najlakše pisati, kako bih se izrazio. No, to znate da se time bavim više od 50 godina. E, Bravim se ekologijom. Riječ je o načinu razmišljanja. Brinem se za svijet i za bića koje u njemu žive. Ja sam bezuvjetni agroekolog. Trenutak krize u kojem trenutno živimo bi mogao poslužiti i kao razlog da malo bolje razmislimo o vlastitoj stvarnosti. Možemo razmisliti vezano uz način na koji koristimo svoju moć. Možemo, dovodimo u pitanje sve, na, sve svoje reference, sve svoje navike, način na koji živimo. Su, suvremeni svijet e, je donio neka nova poimanja. Još uvijek nismo shvatili da ne možemo svime dominirati, zato što smo i mi biološka bića. I mi e, moramo slušati zakone koji upravljaju ovim planetom. Moramo to učiniti surađujući. Nova suvremenost se temelji na načelima koji daju prevlast ljudskim bićima. To je tragična anomalija koja ide na ruku ljudskoj pohlepi i ekonomskim sustavima. No, na taj način proživljavamo tragediju u odnosu na sve planet. Planet nije dobro. Imamo ljude koji nemaju što jesti. Jednog dana, kaže legenda, došlo je do velikog požara u šumi. Životinje su bile uplašene i bespomoćno su je tragediju. Jedino kolibri je pokušao nešto učiniti i uhvatao je sa svojim kljunom malo vode kako bi ugasio požar. Međutim, druge životinje su mrke kolibri, jesi li lud? Pa nećeš sa ovim kapljicama vode ugasiti požar. A kolibri je odgovorio znam, ali ja radim svoju dužnost, obavljam svoj dio. I evo, mi smo milijuni kolibrija koji polako, diskretno odrađuju svoju zadaću, sudjelujemo u svim sferama života, pomažemo ljude koji su u nevolji, radimo u sektoru obrazovanja, zdravstva i poljoprivrede. Potrebno je donijeti jednu veliku promjenu u društvu, ponovno dobiti onu univerzalnu humanost to ne zato da bi se glorificirala naša vrsta, već da bismo podignuli svijest o tome da moramo poštovati život u svakom njegovom obliku. Ekologija i humanizam su jedini način da živimo na održivi način. Nemamo drugog izbora. Nadam se da će nam ova kriza omogućiti da o tome podignemo svijest. Zato što humanistička Europa treba biti ono čemu težimo. Tome moramo, na pritom se moramo osloniti na ljudska srca i na ljudsku svijest. Ljudska bića moraju o tome odlučiti. Imate moju solidarnost, moje prijateljstvo, Pierre Rabi. Ringraziamo Pierre Hvala Pierre Rabi. ja sada riječ e, ima Stefan Najman, e, ravnatelj organizacije Semo Social. Prije svega hvala predsjedniku Sasoliju i cijelom parlamentu na današnjem pozivu i činjenici e, što nam je stavio na raspolaganje korištenja zgrada parlamenta. Od sredine ožujka imamo veliku krizu i u sektoru koji se brine o beskućnicima. Time se bavi naša udruga, samu socijalu Mi smo otvorili više od deset e, novih e, struktura i u svojim e, dakle, uređenim prostorima možemo prihvatiti više od 1200 osoba. Također, svakog dana, 24 sata na sat, pružamo pomoć, dajemo obroke, smjestili smo naše korisnike i u evo, urede europskih e, zastupnika. To je znak velike solidarnosti koju je parlament pokazao. Kao što znate, riječ je o vrlo osjetljivoj skupini građana. Došlo je do velikog porasta nasilja nad ženama, te vašu infrastrukturu koristimo i za njihov smještaj. Danas, dakle, brinemo 1200 osoba, od toga 300 djece. Htio bih iskoristiti priliku i zahvaliti našim djelatnicima. Oni unatoč epidemiji, unatoč rizicima rade na prvoj liniji. Na taj način možemo nastaviti pomagati svojim korisnicima. Mi također evo, radimo sa drugim partnerima, neki su od njih ovdje danas. Imamo tu veliku komplementarnost naših usluga. Na taj način uspjevamo odgovoriti na sve probleme s kojima se suočavamo. To su problemi koji su se pojačali u ovom periodu izolacije. Dakle, teškoće da se pronađe nešto za hranu i tako dalje. Za kraj rekao bih da tu postoje tri elementa koje moramo uzeti u obzir u ovoj novoj fazi. Dakle, moramo promijeniti način na koji radimo, ne možemo više raditi u istom vrsti struktura, Moramo se dakle držati svih e, propisanih mjera, kao što znate to do, može donijeti do potrebe za velikim promjenama. Potom, evo, polako se popuštaju mjere i to treba biti vrlo postupno kada je riječ o našim korisnicima Vidjeli smo s pomoć e, testiranja da je više od 20% naše populacije pozitivno na virus i oni po mom sudu još neko vrijeme trebaju ostati izolirani. Potom treći element, to su nevidljivi koji su postali vidljivi, dakle vidjeli smo u ovoj izolaciji sve socijalne nejednakosti do koji dolazi i dakle socijalno-zdravstveni sektor i cijelo civilno društvo se mora mobilizirati, to od nas traže regionalne, nacionalne vlasti, ali evropske institucije. Ne smije se u ovom novom programu oporavka zaboraviti i one koji su isključeni, odnosno beskućnike. Hvala vam, hvala Stefan. Stefan Hajman je podsjetio na angažman Europskog parlamenta u zaštiti najosjetljivijih skupina građana, tome možemo zahvaliti, na tome možemo zahvaliti našoj administraciji, ali svima onima koji su zavrnuli rukave, prionuli na rad i omogućili da se to pretvori u stvarnost. Riječ ima koordinator organizacije Šenu, Mil Permentier. Thank you, Mr. President. Uh, Hvala gospodine predsjedniče, dobar dan svima. Kao što ste rekli, ja sam Mil Parmiti i koordinator sam lokalne organizacije Šenu koja ima više od 20 godina iskustva u pomaganju beskućnicima. Želim na početku zahvaliti Europskom parlamentu što nam je dao ovu priliku da vam govorimo o svom projektu. To nam jako puno znači. Nadamo se da ćemo vam moći opisati kako izgleda situacija u našem glavnom gradu Briselu. Kao što znate, nalazimo se u krizi bez presedana, koja na kušnju stavlja svakog pojedinca, obitelj, poduzeće i društvo općenito. Od samog početka ove krize, baš kao i u ostalim sektorima, socijalni sektor trpi i tekako ne samo u svakodnevnom smislu, već i zbog nedostatka resursa kako bi se pomoglo potrebitima. Šenu otvara vrata svima, bez obzira na njihovu vjeru, status, rod i tako dalje. No, belibijska vlada je poduzela određene mjere kako bi suzbijala COVID-19, pa smo se onda mi morali prilagoditi u svojemu poslovanju. Obično u svojim prostorijama primamo 50 ljudi e, dnevno. Dajemo im hranu, iz banke hrane Brisela, dajmo im kavu, piće, potporu, nešto od toga nam pomaže činiti Europski parlament. Na tome zahvaljujemo. Zahvaljujemo na donacijama hrane i nadamo se da ćete ih nastaviti slati i nakon krize s COVID-19. Moramo svi ostati kod kuće i moramo svi biti na sigurnoj udaljenosti jedni od drugih. To moramo, a opet imamo zaposlenike i volontere koji su svaki dan izloženi riziku da će se zaraziti. Zato jer rade u izravnom doticaju s ljudima i to u vrlo osjetljivoj situaciji dok traje ovaj stres i dok su neki financijski pogođeni. Ja sam danas ovdje Došao sam u Europski parlament sa svojim kolegama i kolegicama kako bih podigao svijest o onome s čime se suočavamo u Briselu i kako bih zamolio europske institucije da nastave podupirati sve ovakve udruge, ne samo u Briselu, već u cijeloj EU. Isto tako mislim da kroz zajedništvo, koheziju i empatiju možemo biti i jači i ujedinjeniji nakon kraja krize. Sretan dan Europe svima. Hvala. Hvala Emilu Parmentiero, a sada putem video veze voditelj misije Mediterranean Saving Humans, gospodin Luka Kazarini. Gospodine predsjedniče, Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, hvala na ovom pozivu. Želim uputiti pozdrav e, svim organizacijama koje su ovdje predstavljene i koje predstavljaju bolju Europu, Europu društvene solidarnosti i borbe protiv nejednakosti, nepravde i onečišćenja. Želim pozdraviti ovim putem i milijarde europskih aktivista koji svakodnevno pomažu muškarcima, ženama i djeci koji su u Europi, bili oni rođeni ovdje ili došli iz zemalja u kojima nije bilo moguće ostati. Želim e, posebno uputiti zagrljaj eh, mojim suradnicima iz eh, moje organizacije koji pomažu stradalnicima na sredozemlju. Mi koji plovimo sredozemljem, eh, ovim morem koji bi moglo biti veliko Tiberijsko jezero, more mira i bratstva između onih e, koji su na njegovim e, obalama koje se pretvorilo u jednu od najopasnijih granica na svijetu svjedočimo o tome kako je Europa stalno izložena sabotaži iznutra. Europsko civilno društvo je moralo poslati na more brodove za spašavanje brodomaca zato jer spašavanje na moru sukladno međunarodnim e, konvencijama poput Hamburške konvencije i koji pokazuju solidarnost, o čemu se ne možemo e, pregovarati, zapravo su sada kritizirani i okrivljavani tako da se ne e, brinemo za ljude koji plove ovim morom, nego na ovom moru samo sprječavamo trgovine oružjem i drogama. Mi moramo plakati one stradale na moru, muškarce, žene i djecu, naročito mnogo djece koji su nastojali pobjeći iz libijskog paka gdje su izloženi svakojakom nasilju i zostavljanjima. Ove smrti predstavljaju smrt Europe. Oni koji žele očuvati ideje Monea, Svedelija i Šumana, oni koji ne žele uništiti pravo na azil, pravo na ostvarivanje prava moraju se boriti protiv libijskih trgovaca ljudima. To su ljudi koji vode u propast one ljude koji su jednostavno smatrani viškom. Kada jedni migranti se utapajući izvikuju svoje ime kako bi se znalo da su tamo stradali i da su imali vlastiti život, vlastite snove, želje poput nas, mi se moramo suočiti sa tom činjenicom, mi se suočavamo sa smrću svakodnevno, a te, ti ljudi su bili izloženi tome svakodnevno upravo stoga što su bili žrtvama zostavljanja jer su vidjeli smrt svojih najbližih. Dakle, ako želimo spasiti Europu, moramo se boriti za humanitarne koridore iz Libije, za veliku humanitarnu operaciju. Moramo imati hrabrosti djelovati i pokrenuti humanitarnu akciju jer ova pandemija nam jasno pokazuje da je humanost temelj ove zajedničke zgrade. Gospodine predsjedniče, možemo li sada zamisliti jednu Europu koja je sačinjena od malih državica koje su međusobno su predstavljene i koju vlastitu solidarnost koriste kao oružje protiv drugih. Mi koji smo na, na sredozemlju nismo oni koji spašavaju druge, nego upravo pomažući drugima spašavamo sami sebe. Jer kao što je rekao Papa Franjo, niko se neće spasiti sami. Ako se Europa žele spasiti, ona se mora promijeniti. Mi ćemo se za nekoliko dana vratiti na moru, a na uskrs je došlo do još jedne katastrofe sa 12 smrtnih slučajeva tijekom e, ilegalne depodracije iz jedne europske zemlje u drugu na 30 milja od Lampeduze. 12 ljudi je stradalo dok su drugi promatrali, a sada ih je 50 eh, zatvoreno u eh, logoru na istoku Tripolija. među njima su također i pripadnici drugih civilnih organizacija. Nama je bilo zabranjeno odlaziti u Libiju, ali mi smo bili neposlušni, nećemo biti suučesnici krvnicima. Mi ćemo i dalje pronositi i Hamburšku konvenciju i humanost zato jer smo europljani i zato jer naša zastava ne smije biti zaprljana nevinom krvlju kao što se nažalost dogodilo. Gospodine predsjedniče, od vas i od ovoga parlamenta tražimo pomoć u izgradnji Europe. Gospodine predsjedniče, od vas tražimo da e, naš brod smije izvjesiti europsku zastavu uz talijansku kako bismo pokazali europsku solidarnost i želim vam zahvaliti u ime e, kopnene i e, brodske posade naše organizacije Mediterranea Saving Humans. Hvala. Da, rekli smo istina da ne želimo više smrti od gladi i ne želimo više stradalnika na sredozemlju. A sada riječ ima gospođa Maridi Mostenjadis, ravnateljica Koaruž. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam na povjerenju i partnerstvu koje smo postignuli tijekom ove krize. 300 beskućnika svakog dana dobiva topao obrok u našem glavnom gradu. Današnji je dani e, dan crvenog, e, odgovara dakle danu crvenog križa, odnosno on je proslavljen e, jučer. To je prilika za nas da kažemo hvala. Hvala svim e, volonterima na tisuće e, volontera, odnosno milijuni volontera su u pitanju ukoliko pogledamo cijeli svijet. Oni su danas jako aktivni, pronalaze inovativna rješenja. Zasigurno ih vidite u vozilima hitne pomoći, u bolnicama. Oni se također javljaju e, na telefone za sve one koji imaju pitanja i zovu broj telefona koje stavljaju na raspolaganje. Međutim, oni su, oni rade na terenu, pomažu najranjivijim e, skupinama. Rade 24 sata na dan i pomažu svima koji su ugroženi. Ova kriza je zasigurno pogoršala tu situaciju. I to zato što danas e, brojni naši sugrađani pate od posljedica izolacije, prije svega mislim na starije osobe koje se osjećaju posebno e, isključenima. potom su tu i beskućnici, zato što ih mi susrećemo u svakodnevnom e, radu i vidimo da ih ova kriza posebno pogađa. Međutim, mislim i na sve one koji su zatvoreni u svojim kućama i koji pate. Mi svakodnevno radimo i surađujemo sa partnerima na prihvatu e, beskućnika, dakle imamo i vlastita prihvatilišta i skrbimo o njima sa svojim partnerima. Htjeli bismo im pomoći tim ljudima pokušavamo im pomoći da povrate svoje ljudsko dostojanstvo, prije svega povjerenje u sebe same. Hvala svima onima koji pomažu Crvenom križu, to je nekada je riječ o financijskoj pomoći, a tu su i oni koji s nama svakodnevno rade. Jedno veliko hvala također našem partneru bez kojeg ne bi mogli nastaviti sa svojim radom. Rekla sam da je ova situacija pogrošala već postojeće probleme. Spomenula sam i 300 obroka koje svakodnevno poslužujemo u Europskom parlamentu, koji se kuhaju u Europskom parlamentu i koji se onda distribuiraju na terenu. I upravo radeći na taj način smo vidjeli kakva je situacija na terenu. Nije uvijek riječ o beskućnicima, Riječ je jednostavno o osobama kojima je potrebna dodatna skrb. Za nas je jasno da moramo nastaviti djelovati i to zajedno. Hvala vam. Riječ dajemo direktoru uh, udruge Žame Santua, gospodinu Mladenu Vukičeviću. Dobar dan svima i hvala Europskom parlamentu što nas je pozvao. Mi upravljamo centru koji, centrom koji postoji već 15 godina. Morali smo ponovno osmisliti svoj način djelovanja tijekom ove krize. Morali smo osmisliti nove usluge, primjerice podjelu obroka koje dijelimo uz pomoć Europskog parlamentu, to je 30 toplih obroka na dan koje dijelimo. Inače imamo oko 80 osoba koje dolaze u naš e, centar. Danas su brojke nešto drugačije, morali smo promijeniti način E, svog rada. Teško je raditi u takvim uvjetima, morali smo promijeniti način na koji pristupamo ljudima. Danas sve radimo na, na, određene udaljenosti i zahvaljujem drugim e, kolegama iz sektora koji su ovdje s kojima surađujemo. Zahvalio bih svim našim partnerima, uniju naših udruga ovdje u Briselu. Nadam se da je to jedan lijep primjeri za Europsku uniju kada je riječ o organizaciji skrbi za beskućnike. To bi bilo sve s moje strane. Hvala lijepa. Hvala vam. Dajem e, riječ e, Giovanni Morokutiju, direktoru udruge Mausla Podrijer. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja predstavljam zajednicu Emaus iz Brisela. Naša udruga je dijelom pokreta Emaus International. To je više od 400 udruga koje se nalaze u 40 zemalja. Naš pokret je osnovan prije 70 godina. A zgodna slučajnost, zar ne? na je tada predstavljena u Nacionalnoj skupštini, to je 1949. Tada smo se već počeli brinuti o osobama u nevolji. I 1954. na zimu apel koji je uputila La Pepier je izazvao jedan veliki val solidarnosti u Francuskoj i u svijetu. Danas u Francuskoj imamo 149 udruga, više od 27 tisuća članova koji rade za jedan pravedni svijet koji se svakodnevno bore protiv bijede i isključenosti. Služiti onima koji najviše pate i boriti se protiv e, izvora siromaštva. To je naša početna deviza i to je nešto po čemu i danas radimo na terenu i to svakoga dana. Primjerice, kao što je smo vidjeli u video poruci suradnja udruge Emaus Italija zajedno sa svim drugim humanitarnim udrugama u inicijativi Mediteranea. Riječ je o operaciji za spašavanje migranata koji prelaze sredozemlje i koji se pokušavaju dokopati Europi. Riječ je o tisućama muškaraca, žena i djece koliko ih je do sad poginulo i koliki će još poginuti tražeći moguć život u našim zemljama. Riječ je o humanitarnom skandalu. On će ostati jedan sramotan čin za današnju Europu koja sada slavi 70 godina postojanja, 70 godina sanjanja europskog sna. To su željeli Naši osnivači željeli su stvoriti pravednije društvo bez isključenih gdje narodi mogu živjeti u miru i u zajedništvu. Danas milijuni ljudi žele dalje taj san. Oni žele prihvatiti, žele pomoći onima koji su nevalje, žele ponuditi obrok, odjeću, što god je potrebno onima koji su isključeni iz našeg društvenog i gospodarskog sustava. Dakako, sa trenutnom krizom, s koronavirusom, situacija se daleko pogoršala. Sve ove grupe, ove zajednice, njima je potrebna pomoć kako bi oni uspjeli preživjeti. Zdravstvena kriza koju danas proživljavamo i izolacija koja se provodi su u potpunosti zaustavili naše aktivnosti koje daju one osnovne, onu osnovnu pomoć najpotrebitijima. I ta pomoć je ugrožena. Mogla bi se u potpunosti zaustaviti zbog nedostatka financijskih sredstava. Ja bih e, htio u ime zajednice Emaus Francuske i Belgije zahvaliti pa administraciji Europskog parlamenta koja već godinama daruje e, naše, naše udruge koja pruža pomoć. Hvala vam gospodine predsjedniče. Kako ste i sami podsjetili, moramo nastaviti zajedno koračati. Hvala vam. Hvala gospodine Morokuti. I imamo videovezu sa predsjednikom Transition foruma. Poslušajmo. Dobar dan, dame i gospodo. Najprije bih vam zahvalila na pozivu i na prilici da vam se obratim. Mislim da je vrlo aktualno sada razmišljati o budućnosti Europe. Ako želimo o tomu razmišljati, moramo se pritom zapitati na koji način smo se ponašali u posljednje vrijeme, ali i prije COVID-19. Vlada je jedna teška psihološka kriza i zaista stavljamo na kušnju ljude, ljudske resurse i svoja gospodarstva. Usto svjedočimo klimatskim promjenama i tomu da je bio raznolikost i održivost života ugrožena. Sve više i više nejednakosti na svim područjima. U socijalnom smislu, kulturalnom, etničkom, rodnom i tako dalje imamo sve više i više nejednakosti. Postoji razlika između juga i sjevera, te vidimo da su u privilegiranom položaju na svijetu samo određeni ljudi i to malen broj njih. Moramo se zapitati što se događa u našim zemljama. Siromaštvo, nezaposlenost, nepristupačnost stanovanja, vode, hrane. Neki ljudi čak imaju radna mjesta, ali nemaju dovoljno za život. Zbog loših radnih uvjeta neki imaju različite probleme, pa i trpe siromaštvo. Sve to možemo zahvaliti ekonomskom modelu koji razmišlja samo o brojkama. Zbog toga i ljudi i životinje i biljke pate jer imaju vrijednost samo utoliko ukoliko doprinose ostvarivanju profita. To znači da naše gospodarstvo postoji e, kao nešto što sve svodi na profit i sve se žrtvuje na oltaru tog profita. To dovodi do nasilja, do ekocida, patrijarhalnog nasilja i strukturalnog rasizma. Vjerujemo da je i Europska unija krenula u tom smjeru jer sada stvara barijere koje nisu tu na usluzi migrantima već kako bi se zaštitili oni koji su bogati. Isto tako osigurava se hrana za privilegirane Isto tako, sve ekstraktivne industrije na usluzi su privilegiranih, a pritom određene osobe ne mogu živjeti tamo gdje su živjele. Ne govorim samo ovdje o ekstrakciji nekih prirodnih materijala, govorim i o ljudima, ljudima koji nam čiste stanove, koji se brinu o našim starijima i nemoćnima. To su žene koje dolaze iz određenih zemalja iz kojih potječu bogatstva i minerali na kojima svi ostali grade svoje e, bogatstvo. Isto tako, na taj način se manipulira dugovanjima, promiču se ugovori ili sporazumi o slobodnoj trgovini koji ponovno dodatno obogaćuju već bogate, a javne usluge i službe nemaju dovoljno resursa koji su im nužni da bi pomogli ljudima. Svakodnevni život građana se žrtvuje i otežava. Vrlo često su žene te koje se moraju boriti za to da se živote štiti, pa čak i njihove vlastite koji su ugroženi. Treba nam Evropska unija koja je uistinu ujedinjena. Zato je ova inicijativa koju pokrećete izuzetno važna. Nova Europa i nova Europska unija mora učiniti ono što znanstvenici tvrde moramo shvatiti da je ovakvo gospodarstvo neodrživo i to moramo imati u vidu kada osmišljavamo budućnost. sve manje prirodnih resursa i ovako gospodarstvo može dovesti do mizoginije, ksenofobnih poruka, neofašizma i sličnih pojava. Moramo naučiti živjeti se s onim što nam, živjeti s onim što nam je dovoljno. Moramo čuti ono što nam govore znanstvenici. Potrebna je radikalna kulturna promjena. Ta promjena treba biti toliko radikalna da na kraju budemo sposobni živjeti tako da nam resurse ova planeta može dati, a da ju pritom ne iscrpljujemo. Moramo se više no ikad boriti protiv siromaštva. Borba protiv siromaštva je i borba protiv opstenog bogatstva i profita, što treba zaista obuzdati jer ako to ne učinimo nećemo moći dalje. Još je tu jedno načelo. Trebalo bi osigurati politiku i politike kojima se štite naši životi. Moramo si organizirati život na drugačiji način i to na europskoj razini i e, u smislu odnosa s ostatkom svijeta. Svi mi međusobno ovisimo jedni o drugima. Ne možemo imati životni stil u kojemu u stvari iskorištavamo siromaštvo pa čak i smrt ljudi koji žive na drugim kontinentima. Demokratičnost je od ključne važnosti. Civilno društvo je u stvari razina na kojoj vidimo kako se može živjeti u ekstremnim uvjetima kada su u pitanju životi. Govorim dakle o tome da treba ojačati solidarnost i zajedništvo. To je izuzetno važno kako bismo stvorili nova partnerstva. 1948. godine nastala je univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. U prvom članku piše da su svi ljudi rođeni slobodni i jednaki. Svi mi imamo zdrav razum i moramo živjeti jedni s drugima kao braća i sestre. Ako ponovno pročitamo tu univerzalnu deklaraciju iz perspektive eko nezavisnosti, onda bi to zvučalo ovako. Sva ljudska bića rođena su ranjiva i ne mogu se obraniti. U naručju su svoje majke, a mogu uživati jednaka prava samo ako svi dobijemo istu količinu brige i ljubavi od muškaraca i žena iz drugih generacija ili naraštaja. Dakle, svi se nalazimo na istom mjestu, ne možemo jedni bez drugih i moramo se pozvati na vlastiti zdrav razum i živjeti svi zajedno kao braća i sestre. Moramo biti svjesni toga da živimo na planeti čije smo granice um, i tekako već eh, prešli i moramo tu planetu štititi. Mogla bih ovako dugo nastaviti, ali nadam se da sam vam oslikala. Hvala vam. Hvala, gospođi Herrero. A sada na kraju Laurent Dussel, e, ravnate organizacije Dušflu. Dobar dan, gospodin e, predsjedniče. Dušflu je jedna mlada udruga koja e, pomaže ljudima bez vlastitog krova nad glavom. Morali smo se također prilagoditi ovim novim zdravstvenim uvjetima kroz tu prilagodbu smo promijenili velik broj naših aktivnosti. Također smo prihvatili pomoć Evropskog eh, Evropskog parlamenta, na taj način prehranjujemo eh, svoje korisnike. Nismo se eh, time prije bavili, nismo mogli sve to obavljati. Mi smo dnevni centar i postoje drugi, druga mjesta gdje se može dobiti topli obrok, ali sada smo odlučili promijeniti način rada. Ova kriza je također prilika da se utvrdi što je ono sve što valja promijeniti. To je ona pozitivna strana krize. Možemo jasno vidjeti koji su to problemi koji su i ranije postojali. Kada je riječ o beskućnicima, Iskoristio bih priliku te ih odlučio drugačije nazvati. Niko ne voli da ga se e, da etiketira, da, se, da ga se definira. E, to, to su sve definicije koje jako teško padaju onima koji su u toj situaciji, osobe bez dokumenata i tako dalje. Razvili smo jednu kraticu, to je riječ imons koju koristimo i mm, Vidim da nemamo ovdje sve evropske jezike. Imons je, dakle, na francuskom kratica za osobu koja se nalazi u velikom problemu, velikoj nevolji i ima svoje potrebe. Dakle, evo, mi radimo sa imonsovima. Nazovimo stvari pravim imenom. Ono što se događa u ovoj krizi nema smisla. Mi smo ovdje da bismo vam zahvalili. Ali u stvarnosti što se događa u ovoj krizi? To je zdravstvena kriza, sanitarna kriza. Prijeti vam smrt. Ta za naše korisnike postoji već jako dugo vremena. To su ljudi koji jako dugo godina žive na cesti u Briselu. Njihova očekivana dob je niža od 50 godina. To su ljudska bića poput svih nas ili ne. Ukoliko jesu, a znam da svi tako mislite, onda nema nikakvog razloga da se sada tu pučuje puno pomoći puno napora, to je sve lijepo, ja bih zahvalio donatorima, dobrovoljcima i tako dalje. Međutim, najvažnija poruka bi bila iskoristiti ovu krizu i poručiti da je situacija sa beskućničvom u Europi katastrofalna. Imamo povećanje broja beskućnika diljem cijele Europe. Za 70% se povećao taj broj u zadnjih 10 godina, a u Briselu uza više od 150%. Dakle, jako loša situacija u Briselu. Imamo i situaciju u Europu, poput one u Finskoj, da kada su tu upućena državna sredstva, državne institucije, da se situacija mijenja. Danas je organizacija drugačija. Uvijek ćete imati ljude na ulici, uvijek ima onih koji su nesretni, siromašni i tako dalje. To je jednostavno usud, dakle što sada raditi s tim jadnicima. Ali postoji drugi način na koji valja sagledati stvari, a to je da je to jako skupo odražavati na životu, na cesti tisuće takvih ljudi. Određene države, određeni gradovi, naročito Finska, a to je jedina država u kojoj je broj beskućnika smanjen i skoro je nula, oni su promijenili pristup. oni odmah beskućniku pronalaze smještaj i to je puno, puno jeftinije nego čekati da oni sami izađu iz te situacije ili im pomagati ili uopće dopustiti da se nađu u toj situaciji. Dakle, riječ je o svojevrsnoj degradaciji do koje dolaze. Oni to ne dozvoljavaju, dakle, brže djeluju. Finska pokazuje da je moguće dokinuti ovaj fenomen beskućništva. Ekonomski je također više isplativo. Dakle, beskućništvo to je, jedna, to je nešto što, što ovisi o političkim odlukama. I mnogo je nas koji misle da je to jedan izbor koji donosi društvo i da je to zločin protiv čovječnosti. Govorit ćemo o tome jednog dana, kao što danas govorimo o ropstvu. Kako smo mogli u 21. stoljeću ostaviti da ljudi umru na cesti, da žive u groznim uvjetima. Ja sam duboko uvjeren da se za većinu ljudi da je ovdje riječ o osobama kao što smo i vi i ja vrlo je malo onih koji misle suprotno. Me, smatram da se sve, sve u ovom sustavu koncentrira na osnovne potrebe, jesti, piti, spavati i tako dalje. To znači da reduciramo osobu na njene potrebe i nikada ne razmatramo njihove želje. A kada to radimo, to je onda početak fenomena protiv kojeg se svi trebamo boriti, a to je animalizacija te osobe, njihove želje, snovi, to više ništa nema nikakve veze. To su osobe kod kojih valja smanjiti stopu smrtnosti i onda je to kraj priče. Međutim, valja učiniti puno više. Kao što sam rekao, to je ekonomski isplativo. To je izbor koji moramo učiniti društvo. To nije nekakva sudbina. To moramo željeti. Mi brojimo i stotinjak udruga i to smo si zadali kao cilj 2030. želimo da nema više niti jednog beskućnika u Briselu, dakle do te godine i smatramo da je to moguće postići. Nećemo do toga stići sa trenutnim politikama, potrebno je promijeniti mentalitet, potrebno je jednog dana donijeti odluku, sagledati stvari, pogledati se u oči i reći to hoćemo ili nećemo. Jer u suprotnosti ćemo se stalno baviti ovim hitnoćama, dakle moramo se brinuti o tome da osobe na, na, na cesti prežive, međutim nećemo staviti naglasak na prevenciju, na sve ono da osobe uopće ne završe na ulici. Govorim dakle evo isključivo za područje grada Brisela. Problem je tržište nekretnina koje je kriminalno, ne znam kako ga drugačije definirati. Nema uopće dovoljno e, stanova koji se mogu unajmiti po povoljnoj cijeni. Mi pokušavamo pomoći ovim ljudima, ali ukoliko nema rješenja u obliku stambenog prostora, onda to ništa ne vrijedi. Evo, dajte mi još jednu <laughs> minutu, molim vas, gospodine predsjedniče. Mi smo bili prva udruga koja je pokrenula dakle svojevrsni hotel u kojem je smješteno 12 osoba. I što se tamo dogodilo? To je jedno čudo i iz kojeg možemo puno naučiti. Socijalna služba, dakle koja se bavi ovim ljudima, svakog dana nam govori kvaliteta rada, dakle ovi koraci unaprijed koje rade, ti korisnici je sjajna, puno, puno bolja nego li je to inače slučaj kada se ta socijalna skrb dakle pruža na ulicama grada. Vi ovdje imate svoju sobu, imate svoj ključ, lijepo ste spavali, imate te osjećaj sigurnosti, da ćete najmanje do 30. lipnja biti na tom mjestu. To va, kod vas mijenja način razmišljanja, više se ne bavite pukim preživljavanjem. Ne morate brinuti što ćete jesti, gdje ćete danas spavati. Sva ta pitanja koja vas muče, vi počinjete razmišljati o to nekako, nekoj drugoj perspektivi, počinjete razmišljati o budućnosti. I kao što je rekao kolega, moralo bi ovdje ubaciti u višu brzinu, barem na području grada e, Brisela i možda e, zapljeniti, da fiscirati hostele ili nekakve male hotele koji bi mogli poslužiti u ovu svrhu. Evo vidim da se smješkate i jasno mi je da sam prekršio vrijeme koje mi je dodijeljeno za riječ. Evo, hvala vam na vašoj pažnji i Htio bih da prestanete govoriti o beskućnicima i da koristite termin eh, imons. Hvala svima. Htjeli smo obilježiti ovaj dan Europe sa predstavnicima građana, naročito građanih, građanskih udruga i organizacija koje sada čine važan dijelić eh, ovog europskog stroja jer su u dodiru sa najranjivijima. Hvala vam na vašim svjedočanstvima, prijedlozima i na primjeru dobre prakse. Kao što smo rekli na početku ovoga saziva, prije manje od godinu dana, ovo je dom svih europljana, dakle i dom onih koji rade u udrugama u dodiru sa najpotrebitijima, najranjivijima i dobro ste učinili što ste naglasili odgovornost političara, politike, jer nije dovoljna samo solidarnost, trebaju sredstva, instrumenti, vizija. Ova kriza koronavirusa nam nalaže svima da izađemo iz nje drugačiji nego što smo ušli u nju. I to se tiče mnogih mehanizama, mentaliteta koje moramo promijeniti i također vizije koju trebamo dobro razraditi. Možemo li izići snažniji? Možemo, da. Ali to će ovisiti od svakog od nas a ovisit će također i o našoj zajedničkoj svijesti i o odgovornosti koju će pokazati institucije u nastojanju da se ne razgradi ovo veliko postignuće i ovo naše bogatstvo. Želim eh, vam zahvaliti u svoje vlastito ime, u ime svih onih koji su s nama povezani putem interneta. Podsjećam na to da je ovo dom građana i naravno to vrijedi i za vas. Ovo je i vaš dom. Hvala. Sada dajem riječ našim organizatorima koji će nas eh, uvesti u još jedan video. Hvala vam gospodine predsjedniče i hvala eh, svim sudionicima u ovoj zanimljivoj raspravi raspravi. Ova rasprava je dostupna na internetu kao i sve današnje aktivnosti ovdje u Europskom parlamentu. Sada idemo dalje. Znate da dan, danas slavimo 70. godišnjicu Šumanove deklaracije. Pa me zanima, znate li što je to točno što se dogodilo 9. svibnja i tko je bio Robert Schumann. Sada ćemo naučiti nešto više o njemu i o tome kako smo počeli graditi Europu. Pogledat ćemo sada ovaj video prilog koji smo pripremili za vas. Danas 9. svibnja slavimo 70. obljetnicu Šumanove deklaracije. Ovaj dan je prilika da se prisjetimo onoga što se dogodilo 9. svibnja 1950. kako je započeo europski projekt. Ne smijemo smetnuti suma sav napor koji je bio potreban nakon hladnog rata da bi se osnovalo da bismo postigli ono što imamo danas. O čemu je točno riječ? S kraja, krajem 1940-ih još uvijek su bili, ja, bile jako e, vidljive posljedice drugog svjetskog rata. Tražio se način kako se ujediniti. U ovom razdoblju diplomati, stručnjaci, aktivisti, političari predlagali su razne ideje. Francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman, porijeklom iz pograničnih krajeva, pratio je sve ove inicijative. On je znao da jedan dio javnosti želi suradnju među Evropljanima. Također, treba umiriti američku administraciju koja je bila naklona jednoj užoj Evropskoj uniji koja će ujedno poslužiti kao obrana od Sovjetskog saveza. Šumar je tražio konkretan način kako uključiti Njemačku u Europi. Za Francusku jedno od glavnih pitanja bila sigurnost trebali su napustiti prethodna stajališta koje su imali prema Njemačkoj. I to, tada je došlo do međuvladinog Među, tada smo vidjeli da se da je potrebno osmisliti nešto sasvim novo. Pod utjecajem Žana Monea koji je bio zadužen za modernizaciju Francuske, Šuman je odlučio izraditi prijedlog za jednu veće političke približavanje u Europskoj na području Europe. Prije više od 20 godina preuze, Francuska je preuzela ulogu e, prvaka. Europa se kako bi služila miru. Ujedinjena Europa nije bila postignuta, te smo imali rat. Do zajedničke Europe neće doći odmah. Na njoj se mora raditi i moramo to učiniti svi zajedno. To znači konkretne inicijative i pravu solidarnost. Ova inicijativa je nova i zbog tri razloga. Prije svega plan Mone Schumann predlaže ujedinjenu Europu oko e, franko-njemačke jezgre. Nadalje predlaže se stvaranje zajednice koja će imati nadnacionalni karakter. Također limitira se na sektor čelika i ugljena te se nadaju jednom efektu preljevanja koji će utjecati općenito na, evropsko jedinstvo te stvaranje buduće evropske zajednice. Francuska imala teške odnose sa Njemačkom još od 1900. 49. Imali su, tu je bio i problem vezan uz Sarsku oblast. Stoga je integracija Njemačke u jednu zajednicu europskih država bila od ključne važnosti. Trebala je dokinuti diskriminaciju i kontrolu nad izvozom njemačkog čelika. Sve to istovremeno učinivši zadovoljnim francusko javnost. Na ovaj način bi novi rat bio nemoguć. Ali to nije sve. Zajedničko tržište za ove osnovne sektore znači Također tu je potpis ovog dokumenta uspostava zajednice za ugljeni čelik, njegova ratifikacija i stupanje na snagu. Također tu je stvaranje zajedničke skupštine, to je na neki način preteča Europskog parlamenta. Na koncu ova izložba nas podsjeća da nije slučajnost da smo nakon 1985. svake godine slavili 9. svibnja u počast Šumanove deklaracije iz 9. svibnja 1950. godine. Želite li znati više o e, Šumanovoj deklaraciji, slobodno možete posjetiti Europeana internetsku stranicu. Šuman je rođen u Luksemburgu, Majka mu je bila iz Luksemburga, a otac iz Njemačke. Studirao je širom Europe, a na kraju se skrasio u Mecu i dobio francusko državljanstvo nakon rata. Robert Schuman je bio posebno osjetljiv na pitanja podjela između europskih zemalja Jeste li znali da je novinstvo dobilo informaciju o deklaraciji tek u posljednji čas i zbog toga nije nazočio niti jedan fotograf, niti jedna radijska ili televizijska ekipa. Zato je gospodin Šuman bio prisiljen po drugi puta za sva vremena snimiti tu deklaraciju. Europa još nije stvorena, imali smo rat. Europa se neće napraviti odjednom. Do nje ćemo doći konkretno ukoliko bude solidarnosti. Međutim, to je još, jedan, tu još jedan citat koji je također važan. Ovo je bio skok u nepoznato, to je priznao i sam Šuman. Iz toga je nastala Evropska unija kakvu danas poznajemo 27 država članica, a počeli smo sa Europskom zajednicom za ugljeni čelik i šest zemalja. Deklaracija je izazvala različite reakcije. To je bio novi sporazum između starih šefova, a i prvi korak e, prema e, objavi rata prema Sovjetskom savezu kako su to vidjeli komunisti. Implikacije na početku nisu bile sasvim jasne. Na diplomatskom planu i unatoč tehničkim poteškoćama Europske zemlje nisu e, željele biti po strani. Robert Schuman bio je predsjednik prve parlamentarne skupštine od 1958. i do ožujka 1960. je bio na tom mjestu. Parlamentarna skupština bila mu je draga zbog toga što je to bila politička institucija par excellence. Zastupala je narod uz nadzor e, i predstavljala ujedinjenu silu Europske zajednice. 10.5.1960. Europski e, parlament, odnosno skupština, odala je počast e, gospodinu Šumanu i izjavila da se cijela Europa treba ponositi njime. Da biste više naučili o Šumanovoj deklaraciji nastanku Europske unije, pozivamo vas e, da pogledate izložbu dostupnu na internetskoj stranici Europeana. Tu ćete pronaći brojnu arhivsku građu iz kolekcije Europskog parlamenta i iz privatnih kolekcija koje do sad nisu objavljene. Svi ovi dokumenti trebali su biti danas predstavljeni javnosti, ali zbog epidemije je odlučeno da oni budu dostupni na internetu. Kao što svi znamo, prošlost nam pomaže da razumijemo sadašnjost i pripremimo budućnost. A sada Jim i Rute preuzimaju kao moderatori rasprave u kojoj će sudjelovati dva potpredsjednika ove institucije koji su zaduženi za komunikaciju. Sretan vam dan Europe svima. Hvala što ste s nama na Facebooku, na stranici i kao što vidite javljamo vam se uživo iz dvorane Europskog parlamenta. U Briselu kao i u Strasburu nalaze se obično zastupnici i zastupnice koji raspravljaju o zakonskim aktima i donose ih. Danas je Dan Europe nešto drugačije nego inače jer se još uvijek borimo s pandemijom COVID-19. Zato nismo mogli otvoriti vrata ovog doma tisućama posjetitelja kao svake godine. Ipak svi ste pozvani na to da obilježite ovu priliku kod kuće. Devica Soli, predsjednik parlamenta, održao je jutros raspravu sa predstavnicima civilnih organizacija koji pomažu građanima. A sada će nam se pridružiti Otmar Karase. Dobar dan. Dobar dan. I Katarina Barli koja nam se javlja iz Trira. Dobro nam došli oboje. Hvala lijepa. Prije samog e, početka razgovora s potpredsjednicima sve vas pozivamo da nam se priključite putem interneta. Svoja pitanja nam pošaljite na Facebook stranici u donjem dijelu. Isto tako nam možete napisati kako ćete obilježiti Dan Europe, a isto tako napisati nešto o europskoj solidarnosti ili kako zamišljate Europu nakon što ova kriza prođe. Hvala. Trebamo o dosta e, toga govoriti. Evo, Danas nam je simboličan dan jer se kontinent Europe suočava sa krizom bez presedana u novije vrijeme. Obilježavamo 70 godina od Šumanove deklaracije. Gospodine Karas, možete li nam vi za početak reći tko je bio Robert Šuman i zašto je važan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 da se Europa ne može stvoriti preko noći nego će se stvoriti konkretnim dijelima koji će stvoriti činjeničnu solidarnost. Time je mislio da treba ujediniti proizvodnju čelika i ugljena kako bismo nad time zadržali kontrolu od Europi i također je time želio reći da ako Europa preuzme tu proizvodnju onda se ove sirovine neće moći zloupotrijebiti i ponovno dovesti do međusobnih sukoba. Dakle, shvatili smo nakon toga da moramo podići na europsku razinu što više toga kako bismo osigurali europsku budućnost i svladali buduće izazove. Moramo osnovati zajednicu. Dakle, za mene su današnji ugljen i čelik i dalje vrijedne sirovine, ali to su također i druge vrijednosti poput pravde, pravednosti, zdravlja, društvene solidarnosti. To nam treba e, u Europi i to se ničima ne može zamijeniti. Hvala lijepa, gospodine Karas. Gospođo Barli, upravo smo čuli citate riječi Roberta Šumena. Danas obilježavamo mir i jedinstvo našeg kontinenta. Jesu li vrijednosti arhitekata europskih integracija i Roberta Šumana danas jednako relevantni kao i prije 50 godina? Kao prvo zahvaljujem vam na pozivu Jako mi je drago što vas vidim, zahvaljujem svima koji su doprinijeli organiziranju ovog važnog dana. Da, ja dolazim iz obitelji u kojem je e, otac bio Englesa, majka Njemica i ovo mi je dan osobno važan jer znam za brojne obitelji koje su patile e, tijekom rata. Ove su vrijednosti i dan danas e, važne i relevantne. Europa se pokazala kao dobar projekt za očuvanje mira. Robert Schuman je i dan danas svakako relevantan. Imamo zemlje koje međusobno komuniciraju i to stalno, ne samo jednom ili dva put godišnje. Razgovaraju, hada da nekad se i svađaju, ali onda iznalaze zajedničke kompromise. Jedni su na druge upućeni i tako žive u zajedništvu. Zato bi bilo dobro ponovno pročitati Šumanovu deklaraciju. U njoj se spominju vrlo suvremene ideje, socijalna prava radnika recimo, ili vlastita odgovornost koju mi imamo za afrički kontinent, a to možda nije svima poznato. Hvala lijepa. Potpredsjednice Kara, solidarnost i jedinstvo okosnica su Europske unije. U ovom trenutku Sto tisuća ljudskih života izgubili smo zbog COVID-19. Mnogi ljudi su kod kuće, ne idu u školu, ne idu na posao. Mislite li da su zbog toga jedinstvo i zajedništvo možda donekle ugroženi? sowohl dieser Corona-Krise tijekom uh, korona krize, ali i prije toga smo vidjeli da Europa uh, može postići mnogo više nego što se može na nacionalnoj razini. Klimatske promjene i korona ne poznaju granice, ni nacionalne granice, ni kontinentalne granice i zato nam treba još više Europe. Moramo biti spremni na suradnju, na solidarnost. Dakle, trebamo djelovati prekogranično. Ako nismo na to spremni, oslabjet ćemo Europsku uniju. To smo vidjeli u proteklih nekoliko mjeseci jer solidarnost u početku nije prelazila granice. Vidjeli smo to također i kod e, lanaca opskrbe i sada vidimo to u raspravi o oporavku gospodarstva i slično. Trebamo biti svjesni toga da nam treba više europske solidarnosti i više spremnosti na zajedništvo. And Barley, imamo brojne primjere solidarnosti kojima svjedočimo tijekom krize. Što je e učinio kako bi doprinio ublažavanju posljedica COVID-19. Europska unija je učinila sve što je mogla. Uvijek trebamo imati na umu da su pitanja zdravstva, unutarnje sigurnosti i obrazovanja u nadležnosti država članica, a ne u nadležnosti EU-a. Europska unija je dakle učinila sljedeće. Koordinirala je i olakšala rad na pravnoj stečevini o medicinskoj opremi. Europska unija brinula je o tome da se ponudi sva oprema nužna bolnicama, od maski pa nadalje. Ako se nešto čini zajednički, onda se ne mora svaka država članica e, natjecati sa svima ostalima. Dakle, možemo biti ujedinjeni i učinkovitiji time. Mogu reći još nešto. Nezaposlene osobe ako gube e, određenu dobit zbog COVID krize mogu dobiti pomoć putem toga da Europska unija pomaže državama članicama i to u značajnom smislu. Dobro. E, gospodine Karas, vi potpredsjednica Barli u posljednje vrijeme često govorite o informiranju i komunikaciji kao važnim čimbenicima za suzbijanje korone. Ali živimo u doba lažnih vijesti. Kako se EU može suprotstaviti ovoj infodemiji, kako ju neki zovu? Moramo zasukati rukave jer nažalost težimo tome da vjerujemo više lošim vijestima zato jer e, su one možda nama prijemčivije nego što je to stvarnost. Tome dajemo previše prostora, ali moramo se tome usprotiviti. U Europskom parlamentu nastojimo komunicirati putem društvenih mreža, svih informacijskih kanala. Nastojimo osigurati stalnu komunikaciju između zastupnika i građana. Toga je primjer i ova sadašnja rasprava. Vlade se moraju obratiti svojim građanima. A i mediji moraju ostaviti više prostora europskim temama. Mi moramo komunicirati, moramo argumentirati, moramo informirati javnost. Moramo uključiti europske građane u raspravu o Europi i ona se mora voditi o nama. Mi smo svi suputnici na istom putu i svako od nas može dati i doprinos ovoj raspravi i na taj način ćemo raspršiti strahove. Imamo još jedno pitanje. Potpredsjednice Barley, eh, da li EU ima problema sa svojim imidžem? Eh, što poručiti o doprinosu djelovanja EU-a u životima građana EU-a pa i širom svijeta i van naših granica? I unutar Europske unije i izvan nje Nekima nije u interesu jačati Europsku uniju, već ju slabiti. Te sile ulažu goleme resurse, ljudske i financijske, kako bi oslabili Europsku uniju. Mi moramo dati sve od sebe kako bismo se tomu suprotstavili. To znači da Europska unija mora komunicirati i to na suvremene načine, pravovremeno i u mnogo većem opsegu nego što je to do sada bio slučaj. Uz to, kao što sam već rekla, moramo na suvremene načine komunicirati, uključiti društvene mreže. Imamo recimo hashtag Europeans against COVID-19. Trebaju nam svi, svi koji nas sada gledate i slušate, trebate se pridružiti i širiti poruku da je Europska unija snažna zajednica i zajedno mnogo snažnija i u borbi protiv ovog virusa. Hvala lijepa na tome što ste istaknuli ovaj hashtag Europeans against COVID-19. Koristite to na Twitteru, Instagramu, Facebooku. Javite nam, molim vas, što vi mislite e, o tome kako se boriti protiv COVID-19, što proživljavate u obitelji i na poslu. Svakako nam pošaljite neke komentare pa i pitanja. Potpredsjedniče Karas, europske se države pripremaju ublažiti mire karantene i oživjeti svoja gospodarstva. Koju ulogu Europska unija i parlament mogu odigrati u fazi oporavka i obnove? nakon COVID-19. Dobro je da ste se osvrnuli na sljedeći korak, ali ipak moram reći da još nismo ugasili požar u potpunosti svakoga dana. Hvala Bogu imamo sve manje, ali ipak još uvijek imamo zaraženih. Povećava se nezaposlenost, povećava se nezaposlenost među mladima i ne zna se e, hoće li starije zaražene osobe preživjeti. Što može Europska unija učiniti? Pozivati e, ljude da pokažu međusobno solidarnost, e, pomagati. Europska unija predstavlja okvir unutar kojega moramo koordinirati naše mjere i korake. To smo ostvarili onim paketom koji je upravo spomenut. Gospođa von der Leyen je predstavila taj paket i opisala ga je. Ne smijemo dopustiti da itko zaostane. Rečeno je da e, je na početku bilo snažnije individualno djelovanje država, ali sada je Europska unija preuzela kormilo i o tome je riječ. Trebamo uskladiti naše djelovanje na europskoj razini kako bismo reagirali na pandemiju na gospodarskoj, političkoj Konkretno govoreći, prošlog mjeseca je Europski parlament pozvao nam e, sveobuhvatni paket za obnovu gospodarstva EU-a. Sljedeći tjedan će Europska komisija predstaviti prijedlog proračuna EU-a, instrument za oporavak od e, krize COVID-19. Čemu se EPE e nada? Da, hvala na ovom pitanju. Parlament s jedne strane je odlučio koje mjere treba poduzeti, to ciljane mjere i također je dao svoj doprinos boljoj koordinaciji zahvaljujući čemu Europska komisija može brže djelovati, a sada trebamo stvariti ovaj plan obnove. Taj plan obnove mora iznad svega predvidjeti jačanje zdravstvenog sustava. Treba izdvojiti sredstva za borbu protiv klimatskih promjena jer to nije problem koji se može riješiti samo na europskoj razini nego treba djelovati globalno. Također treba igrati na kartu digitalizacije, moramo imati također i sustav koji se temelji na pravdi i održivosti i trebamo osigurati poštivanje i očuvanje temeljnih prava i vrijednosti Europske unije i to mora ići istovremeno. Zato Europski parlament traži povećanje vlastitih sredstava kako bi europske članice mogle dati i vlastiti doprinos u proračun, ali trebaju nam i vlastita sredstva. Treba spomenuti višegodišnji financijski okvir koji treba osmisliti na način da nam on omogući povećanje zaposlenosti i djelovanje na socijalnom planu kako bi ta politika... Sada je vrijeme da provjerimo što misle naši gledatelji, kako komentiraju ovo događanje i kakva pitanja postavljaju. Mnogi nas pozdravljaju iz svih dijelova Europe i čestitaju nam ovaj dan. Želimo vam sve najbolje, samo ujedinjeni možemo postići bolju budućnost. Gustavo kaže da ćemo kroz bolju solidarnost smanjiti populizam u parlamentu. Iz Barcelone Rosa kaže ljudi trebaju biti na prvom mjestu. Evo još nekoliko pitanja. Patruk, Patrik nas pita što će biti sa fondovima EU-a i dugotrajnim proračunom. Rik Kama nam kaže sljedeće. Što mi kao građani možemo učiniti za Europe? E, Barli, izvolite. Mislim da svatko od nas može širiti ovu poruku. Već smo rekli koju. Europska ideja sama po sebi je sada pod pritiskom. Promicanje europskih ideja nešto je što svi možemo činiti. Kada god netko kaže, ma europski projekt je na izdisaju, Europska unija ne radi ništa. Možete se tomu suprotstaviti, podijeliti informacije koje su vam poznate i reći to nije istina. Možete postati i aktivni europljanin ili europljanka i uključiti se u programe razmjene Europske unije, naučiti jezik susjedne zemlje. Ja sam bila u zemlji koja graniči sa četiri države članice i mogu reći da Danas svjedočimo situaciju u kojoj mala djeca ne uče jezik susjedne zemlje, što se ranije činilo. Trebate učiniti u stvari bilo što što možete i što je u vašoj moći. Recimo, promicati partnerstva gradova, što je u samoj srži građanskog djelovanja. Hvala vam lijepa. Imamo brojna dodatna pitanja, evo ih još nekoliko. Marie iz Pariza pita, hoće li se Europska unija prioritetno boriti protiv klimatskih promjena nakon ove pandemije? Kako će to e učiniti? Hoće li predano raditi na toj prioritetnoj temi? Gospodine Karas, nekoliko riječi? Ja sam to već spomenuo, da Kod e, ove pandemije riječ je o zdravlju, o životu samih ljudi. No, uz borbu protiv koronavirusa moramo se boriti protiv klimatskih promjena. Smatram da su klimatske promjene ključan element nove Europske unije. Moramo ojačati naše prioritete i trebamo nastojati više poraditi na klimatskoj neutralnosti do 2050. godine i sada trebamo položiti temelje toj neutralnosti sa paketom za smanjenje emisija CO2, to je paket koji je usvojen i zahvaljujući kojemu Europa je na prvoj crti bojišnice u suzbijanju klimatskih promjena. Svojim djelovanjem moramo spriječiti porast emisija, s jedne strane, a s druge strane se moramo boriti i protiv klimatskih e, promjena. Trebamo također ojačati i zdravstvene sustave i stvoriti nova radna mjesta ulaganjem u istraživanje. E, Još nekoliko pitanja. Kako će Europa izgledati nakon korone? Zatvorene granice me plaše. Drugi e, građani pitaju o tome hoće li se granice otvoriti turistima. Možda nam Oba potpredsjednika mogu nešto reći o granicama, što je tema koja građane brine. Da, shvaćam. Ja gotovo pa da vidim Luksemburg sa svog prozora i Vidim da e, danas postoje granice i pregledi na graničnim prijelazima koji nisu postojali desetljećima. I to je nešto što brine europljane. Vraćaju se stare brige i osjećaji, a mi se kao europljani moramo zatvaranju granica usprotiviti. To je u srži svih europskih vrijednosti i samog projekta. Ono što budućnost donosi gotovo je samo u našim vlastitim rukama. Imamo dva pristupa ovoj krizi. Možemo reći Europa nije učinila ništa tijekom ove krize i više nam nije potrebna, odnosno Europska unija. A može se reći i ovako. Nama je trebalo više Europe tijekom ovoga, više koordinacije, više Unije, što znači da Uniju trebamo ojačati, dati joj dodatne ovlasti, dodatna sredstva, dodatne strukture kako bi bila bolja, a i sposobnija pomoći drugima i ispuniti svoje zadaće u ovakvim situacijama. Hvala potpredsjednice Barli. Razgovarali smo o klimatskoj krizi, izazovima, granicama COVID-19. Rute, moja kolegica i ja Nalazimo se ovdje u domu Briselskog eh, Europskog parlamenta. Sljedeće godine će se glasovati, raspravljati i donositi mjere. A možete li nam vi, potpredsjednice Barli, reći čime će se EU baviti? Što slijedi? Kako se parlament ovome prilagodio tijekom krize? Mnogi zastupnici i zastupnice poput vas sada rade od kuće, je li tako? Da, za većinu nas nastala je nova situacija, a to vrijedi i za nacionalne parlamente. Mi smo svoje građane zamolili da ostanu kod kuće. Pa i mi činimo isto to. Većina nas radi od kuće, većina nas to čini cijelo vrijeme, još uvijek, a neki su u Briselu ili će ići u Briselu sljedećeg tjedna, a neki će ostati kod kuće, što je moguće. Kao političari u stvari trebate e, svoj telefon i internetsku vezu. Što se tiče glasovanja, možemo glasovati elektroničkim putem i s udaljenosti. Malo je to e, e, novo, ali dobro. Isto tako postavit će se nova pitanja o kojima ćemo morati glasovati. Ovdje imamo raspravu o obljetnici Šumanove deklaracije a razgovarat ćemo i o vladavini prava i implikacijama vezanim uz recimo Mađarsku. Evo, baš ste spomenuli da ćete u parlamentu glasati o hitnim mjerama mađarske vlade. Europska unija promiče demokraciju i vladavinu prava te vrijednosti širom svijeta, a onda imamo teškoća s istima tima unutar vlastitih granica, ili tako? Tako je, nažalost to je istina. To pomno pratimo i krši se vladavina prava tu i tamo gotovo u svakoj državi članici, ali imamo nadležnost e, suda Europske unije koji to može pratiti. U jednoj državi članici, međutim imamo sustavno e, kršenje vladavine prava, demokratičnosti i e, trodiobe vlasti. zbog toga, zbog sustavnosti kršenja je to nešto što nas brine. Imamo države članice koje već nekoliko godina donose mjere, teške mjere koje nas brinu, a utječu na nezavisnost pravosuđa i na slobodu medija. To su vrijednosti koje su na udaru i mi se moramo time baviti. Gospodine Kara, želite li nešto vi reći o vladavini prava? Gospođa Varli je već dobro opisala problem. To je veliki nedostatak i to ne ide u korist vjerodostojnosti Europske unije se više zemalja krši europsko pravo i ne daje doprinos europskoj solidarnosti i ograničava slobodu tiska. Trebamo imati mehanizam e, za vladavinu prava jer na to upravo ukazuju slučaj Poljske i Mađarske. Moramo imati jedan takav europski mehanizam jer ne možemo ovako nastaviti. Ovaj novi plan obnove recovery plan mora govoriti također i o vrijednostima i pravima. Trebamo hitno ojačati suradnju na europskoj razini i time ćemo ojačati samo Europsku uniju. Trebamo stoga kazniti one zemlje koje ne poštuju ove odredbe. Trebamo odbaciti jednoglasnost jer e, na taj način se jača nacionalizam, to nas slabi i jačaju se oni koji su protivnici Europe. Trebamo prijeći na većinsko glasovanje jer oni koji krše europsko pravo ne mogu imati. Gospodine Karas, u proteklih nekoliko mjeseci oni koji su djelovali iz sjene u stvari su bili na prvoj liniji borbe protiv COVID-19. Što biste poručili tim neopjevanim herojima, ljudima dakle koji se iz dana u dan bore za nas. Okay. Thank you. Želim se iznad svega zahvaliti svima. Vidjeli smo kako naše bolničarke, zdravstveni djelatnici, liječnici, nastavnici, njegovatelji su dali značajan doprinos kako bi održali naše društveno tkivo. Treba im zahvaliti, ali to je također i jedan zahtjev nama da ih podržimo. Nažalost, e, prevoditelji ispričavaju veza je toliko loša da se jedva razumije. Moramo zaštititi ova zanimanja, moramo im odati priznanje. Ne smijemo im postavljati prepreke u njihovom radu ili ih ostavljati po strani. To je pouka koju moramo izvući. Potpredsjednice Barli, nažalost svi slušamo svakodnevne vijesti o ljudima koji gube živote širom EU-a. Što biste poručili onima kojima je jako teško zbog COVID-19? Možda su izgubili radno mjesto ili su izgubili nekoga kojim je blizak. Ja bih kao prvo također željela zahvaliti svima onima koji pomažu u ovoj situaciji i tijekom ove krize. Moramo takvim ljudima zahvaliti ne samo sada, već i u budućnosti. Što se tiče onih kojima je sada teško i koji su izgubili svoje bližnje, poručila bih sljedeće. Mnogi od nas imaju određena obiteljska iskustva ili se nekome nešto dogodilo među našim prijateljima. Zato smo s vama i to ne samo u mislima, već e, i kroz vlastita dijela. Radimo što možemo. Opremamo bolnice, opremamo liječnike i liječnice, nudimo i medicinske proizvode i materijale, a želimo i vas podržati možete koristiti naše programe kako bi si pomogli. Treba uvidjeti da smo snažniji zajedno i ako jedni drugima dajemo podršku. Naravno da se trebamo podržati u okviru obitelji i uže zajednice, ali i u okviru Europske unije. Snažniji smo ako jedni druge podržavamo, a mi ćemo vas uvijek podržavati. Hvala lijepa, vratimo se našoj publici. Publika e, nam još uvijek čestita, pozdravlja nas. E, jedna poruka zahvaljuje na svemu što je učini, ali mnogo toga preostaje za učiniti. Sretan Dan Europe Europskom parlamentu i svima prisutnima. Hvala i vama također. Evo jednog pitanja. Zašto nemamo međunarodnu zabavu kako bismo ovo zaista obilježili i proslavili? Eto, možda bismo mogli imati nacionalni praznik za sve e, zemlje članice Europske unije. Gospodine Karas? Da, ovo je pravi praznik i ovo bi trebao biti dan proslave. Bilo bi lijepo kad bi Dan Europe imao isti status e, kao i obilježavanje Dana državnosti u svim zemljama članicama, tako da bismo svi osjetili veće zajedništvo. Bilo bi mi doista drago kada bi svi europski projekti koji se provode u općinama, u gradovima bili vidljiviji. Na taj način bismo bolje vidjeli koje smo uspjehe postigli. Trebamo pokazati vrijednost Europe, trebamo odati počast Europi i na taj način će ovaj Dan Europe postati praznikom. To je povezano i sa pitanjem kada ćemo imati Ujedinjene države Europe. Ujedinjene države Europe u stvari su jedna vizija, vizija koju moja stranka već duže zagovara čak i prije ove godine. Mislim da se radi o ideji koju treba i dalje zagovarati i na njoj raditi. U ovom trenutku imamo tešku borbu pred sobom moramo osigurati opstojnost Europske unije. Situacija u kojoj se nalazimo vrlo je teška, a prijetnje s kojima se suočavamo vrlo ozbiljne. Ako netko ima viziju Sjedinjenih e, europskih država, onda se to treba zagovarati tako da pomaže jačati Europsku uniju. Gustavo ima jedno pitanje. Mi na jugu očenički trebamo pomoć e, Europske unije. Može li nam sjever pomoći, gospodine Karas? Da, rado ću odgovoriti na ovo pitanje. Europska unija mora postati političkom unijom i mora biti ujedinjena u različitosti. Međutim, još nismo došli do toga. Zato se trebamo zalagati. I nije samo riječ o tome da ostanemo na riječima, nego trebamo dijelima pretvoriti Europu u jedan kontinent koji će biti domom svim građanima. Ne smijemo imati podjela u Europi na istok i zapad. Svi smo mi građani Europe i svi imamo ista prava, iste vrijednosti. sve što pogađa Europu slabi to zajedništvo. Ne želimo biti međusobno suprotstavljeni, nego želimo objediniti svoje iskustvo i prenijeti ga na europsku razinu. Možemo mnogo naučiti jedni od drugih. Mnogo toga možemo postići ako pružimo ruku jedni drugima. Danas smo govorili o izbijanju koronavirusa, o tome što činimo na razini Europske unije kako bi se tome suprotstavili. Gospodine Karas, u svakoj krizi postoji i nada, mogućnosti za poboljšanja. Danas obilježavamo važnu prekretnicu u povijesti Europe. 70 godina od Šumanove deklaracije. Kako vidite Europu u nadolazećim desetljećima? Ein Europa, das miteinander Ujedinjena Europa Europa koja se zajednički suočava sa budućim izazovima koja nadvladava blokade unutar Europske unije i Europa koja omogućuje svojim građanima da se osjete dijelom ove zajednice. To je meni najvažnije. To se može nazvati bilo kako, Jedinjena Europa, Sjedinjene države Europe. i to smo pokazali u Europskom parlamentu u raspravi o višegodišnjem financijskom okviru i nadam se da će to usvojiti zemlje članice, da ćemo dobiti proračun koji će nas pripremiti na izazove budućnosti i koje će omogućiti i građanima svladavanje budućih izazova. To je ono što nam je potrebno. Potpredsjednice Barley, kako bi trebala izgledati budućnost Europe? Zbog ove krize svi bismo trebali zbiti redove i zapitati se u kakvoj uniji želimo živjeti. O tome sam i ranije govorila. Trebali bismo se zapitati na koji način želimo da Europa reagira na naše potrebe, tako i u doba kriza poput ove trebalo bi dati veće ovlasti Europskoj uniji jer su izazovi s kojima se suočavamo izazovi koji nisu na nacionalnoj razini. To vidimo danas. Ali to vrijedi i za digitalizaciju, klimatske promjene i slično. To su problemi koje nacionalne vlade ne mogu same riješiti. Ja se nadam da ćemo u budućnosti imati još tješnju suradnju, manje nacionalizma i zajednički europski duh. O tome je govorio gospodin Karasa, ja se s njime slažem. To je prioritet. Mi imamo osjećaj da smo Irci, Italijani, Austrijanci, ali trebamo svi imati i osjećaj da smo Europljani. Hvala lijepa, bližimo se kraju ovog prekrasnog razgovora. Iz publike nam dolaze dodatna pitanja. Onora kaže da je ovo prekrasna inicijativa i da u ova teška vremena trebamo imati više ovakvih događanja. Dimitri kaže da smo sretni što možemo slaviti demokratičnost. To je važno za ljude i odlično za Europu. Evo posljednje pitanje za oboje. Kako planirate provesti ostatak dana Europe? Kako ćete obilježiti ovaj dan? Gospodine Karas, izvolite. Ja, ich gleich mit der nächsten Da, upravo sada nakon ovoga imam sljedeću videokonferenciju jer smo htjeli započeti raspravu u čitavoj Europi o budućnosti Europe. Nakon toga idem eh, na građanski forum o budućnosti Europe ovdje u Austriji koji će započeti ovu raspravu Zatim e, idem posjetiti jednu građansku udrugu kako bih e, zahvalio njenim aktivistima, a također uputio zahvalu i zdravstvenim djelatnicima u čitoj Europi. A nakon toga ću posjetiti i njegovatelje starijih osoba, tako da se nadam da će svi tako provesti ove dane Europe. I do pa imam zakazane neke intervjue povodom ovog događanja, a imam i europsku obitelj u pravom smislu te riječi, pa ćemo zaista proslaviti ovaj poseban dan zajedno. I naravno, e, nastavit ću gledati ovo događanje, to sam propustila reći. Dobro, odlično. Hvala. To predlažemo i svim našim trenutnim gledateljima i slušateljima na Facebooku, na internetu, eh, na IP e live -u. Budite s nama. Dakle, potpredsjednicima Karas i Barli zahvaljujem Hvala vam od srca, želim vam e, lijep ostatak Europskog dana. Bez obzira na to radili se o klimi ili COVID-19 ili nekim drugim izazovima koje smo istaknuli, jasno je da ako smo ujedinjeni u solidarnosti možemo riješiti izazove 21. stoljeća. Kao što je Robert Schumann predložio prije toliko godina, sve se svodi na solidarnost i jedinstvo. Tako je. Hvala lijepa svima koji su sudjelovali. Molim vas da nas nastavite pratiti live. Mnogo je toga danas na raspolaganju. Možete nas pratiti na Facebooku, možete čuti izjave e, vođa političkih klubova, možete čuti obraćanje našeg predsjednika i sretan vam još jednom Dan Europe. Želimo zahvaliti Jimu i Rute na ovom zanimljivom razgovoru koji su vodili sa potpredsjednicima Barli i Karas, kao što smo ranije rekli. Ako želite i u budućnosti uh, ponovno poslušati sve što smo danas ovdje imali, moći ćete to putem stranice Europskog parlamenta. To su dakle zastupnici i zastupnice koji predstavljaju naroda, a svi zastupnici i pripadaju nekim klubovima. Njihovi vođe su sada sastavili poruku za građane. Poslušajmo. Seventy years ago, Robert prije 70 godina Robert Schumann predložio je hrabar plan kako bi se izbjeglo sukobe između Francuske i Njemačke i kako bi se izgradila bolja budućnost za građane ovog kontinenta. Ta deklaracija bila je prekretnica u povijesti Europe. Prošli sam tjedan ponovno pročitao taj tekst i zaista je nevjerojatno koliko su hrabri i vizionarski prijedlozi sadržani u deklaraciji. Zamislite samo da nakon svjetskog rata netko iznese prijedlog da se zemlje poput Njemačke i Francuske odreknu dijela svog suvereniteta kako bi zajedno bile jače. Fascinantno je da su Šumanove riječi istinite i 70 godina nakon što su nastale. Citiram, Europa neće biti stvorena odjednom u cijelosti niti prema jednom planu. Gradit će se putem konkretnih postignuća koje će isprva stvarati de facto solidarnost. Trajni mir uvijek kreće od dijela solidarnosti, ne samo na temelju riječi. Ali ove riječi trebale bi nas voditi u radu na izazovima s kojima se svi suočavamo u ovoj korona krizi. Pritom prvenstveno mislim na ljude poput Nicole 23-godišnjakinje iz Milana koja je imala ugovor na određeno do ožujka koji nije obnovljen. Nezaposlena Nikol sada je volonterka za civilnu zaštitu Italije i dostavlja namirnice oboljelima od covida koji su u samoizolaciji kod kuće. Da, ona je jedna od milijuna europljanki i europljana koji su heroji ove strašne pandemije. Uvijek ćemo im biti zahvalni na onome što čine. Nikolina generacija i onako je već patila posljedice financijske i gospodarske krize prije desetak godina, a sada se ponovno suočava s izazovima dok osnivaju obitelj i započinju svoju karijeru. Europa ne može ostaviti po strani takve hrabre mlade ljude. Oni nam nude nadu i nadahnuće za budućnost. Uistinu, niti jedna zemlja sama ne može upravljati izazovima, a ako jedna zemlja pati u Europi, patimo svi. Dakle, pitanje s kojim se suočavamo u Europi je jednostavno. Ili ćemo zajedno uspjeti ili ćemo razdvojni propasti. Jedinstvo i solidarnost su temelj za bolju, snažniju i sigurniju Europu. Iz strahota svjetskog rata smo izgradili najuspješniji mirovni projekt u svojoj povijesti a europljanima smo vratili slobodu i prosperitet. Kao nikad prije. Danas, 70 godina nakon Šumanove deklaracije, mi, europljani, možemo se ponositi svime što smo postigli. Ali isto tako, znamo i to da u pogledu naše budućnosti nema nekih jamstava. Budimo zajedno, radimo zajedno. Želim vam svima sretan dan Europe. Este 9 de mayo se cumplen 9. Eh, svibnja ove godine obilježavamo 70 godina od Šumanove eh, deklaracije. Na taj način je započeo put napretka i solidarnosti u Europskoj uniji. Prvih 70 godina omogućili smo našim građanima mir i prosperitet, proširili smo svoje granice i potvrdili svoj moto ujedinjeni u različitosti unatoč nekim problemima dakle, na tom putu. Europski socijalisti su u svemu tome bili ključni dionici i mi želimo to nastaviti biti. Nažalost, 9. svibnja ove godine drugačije slavimo. Žalujemo za onima koje smo izgubili tijekom pandemije. Polako ublažavamo mjere. Kao predsjednica kluba zastupnika socijalista i demokrata ali kao europska građanka uvjerena sam da jača Europa Socijalna Europa treba biti odgovor za gradnju naše budućnosti. Dokaz tome je i da Europski parlament unatoč, razlikama u klubovima zastupnika da smo uspjeli nadići svoje podjele i da smo osmislili snažan europski odgovor. Naša stranačka obitelj želi jedan snažan, hrabri izlazak iz ove krize. Želimo izgraditi održivu, pravedniju, zeleniju Europu. Želimo digitalnu i gospodarsku transformaciju koja je potrebna kako bismo zaštitili demokratsku Europu, kako bismo zaštitili naša prava. Zbog toga je potreba novi svojevrsni Marshallov plan, fond za oporavak. Taj fond zajedno sa ambicioznim europskim proračunom te razvoj fiskalnih politika uz pomoć zajedničke valute trebaju biti instrumenti za o, taj izlazak iz krize. Ovi instrumenti koji će se temeljiti na solidarnosti i zajedničkom interesu trebaju e, pronaći odgovarajuće resurse kako bi Unija ostala ujedinjena kako se nikoga ne bi zanemarilo. Istovremeno treba zajamčiti pokretanje gospodarstva te jačanje našeg zajedničkog tržišta. Jedino na taj način ćemo moći zajamčiti dostojanstvene životne uvjete za gradnju naše budućnosti. Što se tiče institucija, također trebamo poduzeti hrabre i kreativne korake, kao što su bili osnivači prve evropske zajednice. I zbog toga u našoj političkoj obitelji štitimo konferenciju o budućnosti Europe. To treba biti prilika za raspravu ona treba uključiti sve sektore građanstva i zaključci trebaju poslužiti kao novi program za Europsku uniju. Europski projekt je bio i ostao okrenut ka budućnosti i nikada nije pokleknuo pred pesimizmom. Za naše roditelje i naše djedove i bake je značio jednako solidarnost, napredak. To tako treba biti i za nas na današnji dan Europe trebamo ovu krizu pretvoriti u priliku. Trebamo se sjećati onih koji više nisu s nama, trebamo obnoviti Europsku uniju i trebamo obnoviti osjećaj pripadnosti Europskoj uniji. Prije 70 godina francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman je tražio od Europe napore, kreativne napore kako bi odgovorili na prijetnje i evo sada kada obilježavamo 70. godišnjicu od te deklaracije mi se zalažemo kako bismo i dalje radili za Europsku uniju i na usluzi našim građanima. Hvala vam kada se prisjećamo Šumanove deklaracije, onda se prije svega prisjećamo osnivača Europske unije u izuzetno teškom kontekstu za Europu. Oni su pokazali optimizam i hrabrost, ali prije svega pronašli su način kako angažirati nadahnuti ljude da se uključe u europski projekt. I evo, 70 godina nakon tog razdoblja proživljavamo jednu od najtežih obljetnica za Europsku uniju. Nalazimo se i sada na raskrižu još jednom evropljani, evropski građani i evropske države pitaju se kojim putem krenuti. Pitaju se hoćemo li biti kadri odgovoriti na izazove s kojima se suočavamo. Sada više ne možemo računati na vanjsku potporu kao što je to bilo prije 70 godina, mislim prije svega na Maršavov plan koji je došao izvan EU-a, prije svega moramo računati na nas same, na našu snagu, na našu ingenioznost, na načine na koje možemo pokrenuti, mobilitirati sredstva. Tu su i hrabrost, optimizam, te naša vizija za rekonstrukciju Europe. Europska unija uvijek je znala iskoristiti teške trenutke i trenutke krize kako bi napravila korak više. Ovaj put trebamo napraviti skok više. Trebamo vidjeti skok u solidarnosti, u hrabrosti. Prije svega u povjerenju. Europski projekt treba biti komplementaran sa svim ciljevima koje imamo u našim e, državama članicama i našim regijama. 70 godina nakon početnih ideja osnivača, nakon njihovog optimizma i hrabrosti, dakle 70 godina nakon toga naš projekt se mora nastaviti i ući u jednu novu fazu. Konferencija o budućnosti Europe je jedan ključan trenutak kako bi se objedinile sve ove ideje, kako bi se one strukturirale i kako bi one potaknule optimizam, kako bi dali suštinsku vrijednost našim željama. To ne smije ostati samo teorije, one ne smiju ostati skrivene ideje koje nećemo htjeti ostvarivati. Ne smiju ostati mrtvo slovo na papiru. Moramo ovaj europski projekt staviti na raspolaganje svih naših građana, prije svega najmlađima. 70 godina nakon ideja osnivača Europa se nalazi pred novim izazovima i kojim putem ćemo krenuti je nešto o čemu svi zajedno trebamo odlučiti. Trebamo pokazati solidarnost, povjerenje i optimizam. Prošlo 70 godina i još uvijek su bila živa sjećanja na užase drugog svjetskog rata, kada su se među nama pojavili vizionari koji su htjeli održivu, održivi prosperitet na našem kontinentu. Htjeli su da se evropske države ujedine i da osnuju europsku demokraciju koja će se temeljiti na solidarnosti. Sada, 70 godina nakon toga, nalazimo se usred krize, usred pandemije koronavirusa. To je prilika za europske lidere da dokažu zašto treba postojati Evropska unija. Nalazimo se pred izazovom koji nas je sve iznenadio, s kojeg će biti nemoguće izaći ukoliko se ne ujedinimo. Mi smo zajedno ušli u krizu s koronavirusom i zajedno ćemo uspjeti izaći. Međutim, to traži od onih koji donose, donose odluke i od europskih lidera da budu hrabri i da kažu istinu našim građanima, a to je da zajedno moramo pronaći izlaz iz ove krize. Zajedno trebamo stvoriti otporno europsko društvo koje će se temeljiti na snažnim demokratskim temeljima, ali koje će biti socijalna, koje će biti Europa koja štiti okoliš. 70 godina nakon deklaracije Šumana suočavamo se sa istinom. Trebamo zajedno donijeti vrlo važne odluke za budućnost našeg kontinenta. Uvjereni smo kao zeleni da je solidarnost kao što je Šuman govorio u centru europske budućnosti. Mi moramo imati potrebnu hrabrost kako bismo donijeli potrebne odluke. Ukoliko ne možemo donijeti te odluke, ukoliko mislimo da svako treba, da se svako treba boriti za sebe, onda Evropska, onda Evropa nikad neće biti zaštićena od onoga što se dogodilo, od onih užasa koji su se dogodili još u 20. stoljeću. Danas slavimo 70 godina od Šumanove deklaracije i to je velika prilika da se zamislimo prije svega o onome što smo bili, a drugo ono što bismo trebali biti. Počnimo od ovih osnova, od ideala, od trenutka kada je Savez slobodnih država samostalno odlučio da se ujedini kako bismo vidjeli na koji način možemo surađivati, na koji način zajamčiti stabilnost, mir i napredak na europskom kontinentu. Sve to se i uspjelo sve do pada komunizma. Od tada u europskim institucijama, naročito u njime, među njezinim predstavnicima, umjesto da se ugrabe prilike da se ponovno pokrene rasprava o ovim temama, da se stvori mogućnost dijaloga sa građanima, oni su omogućili da ideologija prevagne nad idealima. Dakle, nisu dali odgovor na veliku gospodarsku, socijalnu, migratornu krizu, od prije svega nisu dali odgovor na veliku zdravstvenu krizu pred kojom se nalazimo. Europa dolazi prekasno i preloše. Dolazi sa egoizmom, zaboravlja na duh solidarnosti koje je trebao biti njezina glavna karakteristika. Zato tražimo da dođe do promjene, tražimo jasne odgovore i tražimo Europu koja će biti sve manje birokratska i centralizirana, centralizirana koja će biti usmjerena na dijalog sa građanima. To je naš cilj, to je najbolji način da proslavimo ovu godišnjicu. Le 9 mai 1950, cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Robert Schuman en appelle les États européens à s'entraider en créant des réalisations godina nakon da stvore nešto konkretno 50 godina nakon toga upravo ova solidarnost je dovedena u pitanje zbog pandemije i zbog virusa. Pred ovom epidemijom kao pred ratom solidarnost ne smije biti temeljena na pukim riječima. Trebaju se dijeliti resursi, dijeliti testove ili maske među državama članicama. Treba biti također učinkovita u pomoći onima koji rade na prvoj liniji borbe protiv virusa. Prije svega je riječ o bolničkom osoblju ili primjerice o ljudima koji rade u supermarketima. Također mora postojati proračunska solidarnost među državama. To je izazov s kojima se suočavamo sada 2020. 70 godina nakon deklaracije moramo vratiti smisao solidarnosti. Da bismo to učinili, to znači prekinuti sa grečkama iz prošlosti, prekinuti sa štednjom koja je uništila naš e, javni sektor, prije svega naše bolnice, znači prekinuti slobodnu trgovinu koja, zbog koje smo izgubili industrijsku suverenost i konačno e, prekinuti sa ovim svi protiv svih, to je ono za što se mi kao ljevica zalažemo. nur gemeinsam Moramo se zajednički boriti protiv koronavirusa, dakle moramo se voditi solidarnošću u sljedećim tjednima i mjesecima jer o tome ovisi gospodarski društveni oporavak Europske unije, a moramo također pomoći onima koji održavaju naše društvo na životu naše zdravstvene sustave koji se suprotstavljaju ovoj pandemiji, a također moramo pomoći i djelatnicima u trgovinama i drugdje koji se svakodnevno bore protiv korone. To je bila ideja vodilja Roberta Šumana kada je predstavio svoju zamisao Europe, odnosno solidarnost, sloboda, demokracija. To su bile vrijednosti koje su željeli očuvati naši očevi osnivači prije 70 godina i to su također ključne vrijednosti kojima se trebamo i danas voditi u suzbijanju ove sadašnje krize. Evo nas u vječnici Europskog parlamenta. Ovo je izravan posjet e, Europskom parlamentu koji, koji možete uživati sa svog kauča. Ovo je prvi put da na ovaj način organiziramo posjet Europskom parlamentu. Kao što smo već rekli, Albrecht e, i ja radimo u sektoru komunikacije i posjetiteljima, posjetiteljima objašnjavamo kako radi Europski parlament te odgovaramo na sva njihova pitanja. Mi dakle inače e, surađujemo sa posjetiteljima uživo, te nam je jako neobično vidjeti vječnicu ovako praznu. Prošle godine je vječnicu posjetilo više od 20 tisuća posjetitelja. Dakle, ovdje možete zamisliti i svoje prijatelje i svoje rođake koji nas evo slušaju. Znam da imate velik broj pitanja vezano uz Europski parlament. Kako funkcionira što radi, ali počela bih e, sa nečim jako važnim, a to je njegova dob. Europski parlament je mlad, njegova prva verzija kao što znate datira iz Europske zajednice za ugljen i čelik, dakle iz 1952. To je nešto mlađe nego što su vaši nacionalni parlamenti. Međutim, trebalo je čekati 1979. da bismo imali prve izravne izbore za Europski parlament. Prva predsjednica je bila Simon Weil. Na početku se parlament, je parlament e, imao pravo nadzora, međutim 1993. je postao zakonodavac Kao što vidite njegova uloga, funkcije, postupci, to sve se stalno evoluira. Osim toga, mi smo jedan mlad parlament, a i prošle godine su na europskim izborima glasali brojni mladi, te su izabrani brojni mladi zastupnici. Najmlađa dolazi iz Danske i ima 21 godinu. Od 23. do 26. svibnja 2019. 51% europskih građana je izašao na uzbore. Znači više od 200 milijuna ljudi. Oni su svi odlučili tko će ovdje sjediti do 2024. This brings us to a very important number. 700... To nas dovodi do važnog broja, odnosno 705 članova Europskog parlamenta iz eh, svih 27 zemalja članica Europske unije okupljaju se ovdje u ovoj vječnici kako bi obranili vaše interese. Kao što možete vidjeti, broj eh, mjesta po zemlji članici se kreće od 6 do 96 zastupnika i to ovisi o stanovništvu dotične zemlje. Ja sam recimo iz Austrije koja ima 8 milijuna stanovnika tako da mi imamo 19 zastupnika. Njemačka je najbrojnija zemlja sa 80 milijuna e, stanovnika i ima najveću skupinu zastupnika, njih 96, a najmanje zemlje Malta, Luksemburg i Cipar imaju po šest zastupnika. Zastupnici moraju obnašati važne dužnosti i trebaju obavljati demokratski nadzor, što znači da trebaju primjerice potvrditi Europsku komisiju, Europski parlament djeluje kao za, suzakonodavac, dakle donosi europske zakone, da je zeleno svjetlo proračunu i ratificira ugovore koje potpisuje Europska unija. Naravno, ne događa se sve ovdje u vječnici u Briselu. Službeno sjedište Europskog parlamenta je Strasbourg. 12 puta godišnje 705 članova Europske Europskog parlamenta okuplja se na plenarnim zasjedanjima u Strasburu kada se održavaju glasovanja, a ovdje u Briselu odbori i politički klubovi održavaju svoje sastanke. Dakle, razlikovati ove dvije vječnice jednostavno u Strasburu su sjedišta plava, a ovdje u Zbog trenutnih okolnosti udaljeni smo od Strasburga, međutim parlament će se vratiti čim to bude moguće. Pozdravljamo građane Strasburga i pozdravljamo njihovu regiju koja je izuzetno pogođena ovom krizom. Pozvali bismo vas, kada to bude moguće, da posjetite službeno sjedište Europskog parlamenta u Strasburgu. U zgradalu iz Vajs, koja nosi ime po francuskoj novinarki feministici, feministici je otvorena 1999. Toranj u kojem se nalaze kancelarije evropskih zastupnika predstavljaju otvorenu Europu koja se stalno gradi. Za razliku od ostalih parlamentarnih zgrada, zgrada Louise Weiss je izgrađena iz stakla. Ona simbolizira otvorenu demokraciju. Ovdje se nalaze zastupnici kako bi zasjedali na, Evropsko, na plenar. Ovdje vidite Europski parlament na dijelu. Predsjednik Sassoli ulazi u vijećnicu i zastupnici su spremni za početak rasprave. Predsjednici klubova zastupnika koje ste vidjeli prije u videoporukama uzimaju prvi riječ. Naravno, svaki zastupnik može se javiti za riječ tijekom rasprave. Također, možete vidjeti predstavnike i drugih institucija, primjerice Ursulu von der Leyen, predsjednicu Europske komisije. Svi posjetitelji mogu promatrati raspravu sa galerije i rasprava se prevodi na sve službene jezike Europske unije, kao i na današnji dan možete sva zasjedanja pratiti uživo na web stranicama Europskog parlamenta. Glasovanja se održavaju svakoga dana u podne, a članovi glasuju ili kroničkim putem ili podizanjem ruku i o tome ćemo nešto kasnije više reći. Evo nas u Briselu. Pogledajmo malo praktični aspekt primjerice mjesta u vječnici. Kao što ste već mogli primijetiti, gospodin Sasoli sjedi ovdje gore na za predsjedničkim stolom. Pred njim sjedi set 705 europskih eh, zastupnika. Oni su podijeljeni prema klubovima zastupnika od ljeva na desno. pokraj sa desne strane eh, predsjednika sjedi Europska komisija. Primjerice ovdje sjedi predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. A sa lijeve strane od predsjednika parlamenta sjedi vijeće. Danas je to Hrvatska, oni su trenutno zemlja predsjedateljica i tu bi sjedio ministar iz hrvatske vlade. Prije nego što nastavimo, predlažem e, da razmotrimo zašto uopće dolaze u vijećnicu predstavnici komisije i vijeća Europske unije. Kao i u nacionalnim parlamentima, Europska komisija predstavlja izvršnu vlast u Europskoj uniji, predsjednica von der Leyen ili drugi povjerenici dolaze obrazložiti svoje poteze i predstaviti inicijative za donošenje europskih zakona. Europski parlament je suzakonodavac sa vijećem Europske unije. Vijeće predstavlja stajališta zemalja članica i u vijeću nemamo stalnog predsjednika, nego svakih šest mjeseci po jedna zemlja članica predsjedava vijećem, a to je sada Hrvatska. Dakle, možemo ukratko reći da Europska komisija predlaže zakone, a Europski parlament i Vijeće Europske unije usvajaju te zakone. Dakle, vrlo jednostavno, Europski parlament i vijeće rade zajedno kako bi izmijenili prijedlog komisije. Potrebno je pronaći kompromis kako bi se došlo do zajedničkog sporazuma. Kompromis je jako važan u europskim institucijama i unutar Europskog parlamenta. To je kao u svakoj obitelji morate se dogovoriti. Nekad je zato potrebno puno vremena, a nekad ne. Kompromis je upravo u DNK institucija. Sada kada smo ovo obradili, idemo na sljedeće. Sa 705 zastupnika ova to je jedna velika obitelj. Kako se pronalazi kompromis? Kako se dolazi do većine? Započet ću sa europskim izborima. Zastupnici se biraju sa e, liste iz zemalja članica i nakon izbora članovi Europskog parlamenta se udružuju u klubove zastupnika kako bi bili zajedno jači. U ovom trenutku imamo sedam klubova zastupnika i oni uključuju predstavnike 180 stranaka iz čitave Europe i to odražava raznolikost koja postoji u političkom životu Europe. Ovdje možemo vidjeti kako zastupnici u Europskom parlamentu sjede po klubovima, dakle sa lijeve do desne strane. Dakle, imamo ujedinjenu ljevicu ili zelenu ljevicu, zatim socijaliste i demokrate, zatim zelene, klub Renew, Europsku pučku stranku, europske konzervativce i reformiste i e, klub Identitet i demokracija te neovisne zastupnike. Nisu baš strogo podijeljeni prema mjestima u ovoj prostoriji, ali mogu se dakle naći i izmiješani. I s obzirom na ovu raznolikost, Europski parlament je složeniji od nacionalnih parlamenta jer e, nije rečeno da će svi zastupnici u nekom klubu imati iste poglede na određeno pitanje. Trebamo poštovati iz toga raznolikost e, i to je bitnije od klubske discipline. Dakle, nemamo čvrstih većina kao u koaliciji za svaku odluku. Zaduženi zastupnici moraju pronaći većinu. To se događa na razini odbora, to su zapravo prave strojarnice Europskog parlamenta i svaki zastupnik u prosjeku e, radi u dva od dvadeset mogućih odbora. Oni konkretno raspravljaju i to vrlo često detaljno o europskim pitanjima. Istovremeno zastupnici održavaju sastanke klubova zastupnika kako bi koordinirali svoj rad sa onim kolega. Zastupnici u Europskom parlamentu nalaze potrebne većine samo suradnjom i kompromisima. I e, kada se postigne kompromis, onda se nalazimo ovdje na plenarnoj sjednici. U tom trenutku se raspravlja o određenoj temi, te se glasuje. Kako bi se glasovalo, postoje dvije mogućnosti. To ste vidjeli u videosnimci iz Strasburga. Mogu podignuti ruku, tada predsjednik e, ocijeni da li je većina za ili protiv. Međutim, u određenim trenucima se glasuje elektronski. Tu su glasačke glasački strojevi koje ćemo odmah demonstrirati. Stavi se glasačka kartica ovdje na vrh. Na ekranu vidite o čemu glasate, tu imate tri gumba, plus minus nula, odnosno za protivi suzdržani. Pritisnite što želite. Računalo broj glasove prikazuje na velikim ekranima u vječnici. Kao što ste vidjeli, mjesta su dosta blizu, dakle nema baš dovoljno mjesta za poštivanje socijalne udaljenosti kao što je sada potrebno, ali kao što je rekao predsjednik Sassoli, nijedan virus ne može obustaviti demokraciju. Dakle, kako sada zastupnici rade, jer se i dalje sastaju i klubovi i odbori, a održavaju se također i plenarna zasjedanja, kao što će biti slučaj idućega tjedna 13. i 14. svibnja. Poput velikog broja vas ili nas, većina zastupnika radi od kuće. Oni se nalaze u svojim izbornim jedinicama gdje sudjeluju na različitim sastancima putem videokonferencijskog poziva. Oni također mogu doći u Brisel i u zgrade parlamenta i sudjelovati u glasovanju, a moraju slijediti upute vezane uz eh, bo za borbu protiv eh, COVID-19. Glavni, najglavni izazov je prije svega glasovanje. U normalnim uvjetima mogućnost glasovanja je e, namijenjena onima koji se nalaze unutar vijećnice. Međutim, sada se glasuje putem maila. To je sustav koji je uspostavljen 26. ožujka i dobro funkcionira. Ako želite više naučiti onome što Europski parlament čini u cilju ublažavanja učinka ove sadašnje krize, preporučamo vam e, da se e, uključite u 14 sati u našu živu raspravu na Facebooku, pitanja i odgovori sa predsjednicima odbora i to možete naći i na ovoj stranici. Evo nas na kraju ove prezentacije. Međutim, tu još jedna važna tema koju želim spomenuti. To je više jezičnost mogli ste nas e, čuti govoriti na našim jezicima, dakle na francuskom i na engleskom jeziku. Me, ali možda ste nas željeli slušati, mogli ste nas slušati na nekom od osam e, jezika koji su danas e, ovdje dostupni od 24 službena jezika i to zahvaljujući našim prevoditeljima koji su i danas ovdje koji prevode ovu sesiju od početka. Dakle, jedan, jedno veliko hvala našim prevoditeljima što nam omogućavate da se razumijemo na svim službenim jezicima. Kao što možete vidjeti imamo 24 kabine e, za e, prevođenje, sada one nisu pune, sada imamo po jednog prevoditelja u svakoj kabini. Međutim, u normalnim uvjetima imamo najmanje dva prevoditelja u svakoj kabini. Ako pratite plenarna zasjedanja, Vidjet ćete da je riječ o najvećem jezičnom eh, projektu od svih međunarodnih organizacija. Zastupnici Europskog parlamenta mogu se obratiti ostalima na bilo kojem od 24 službena jezika Europske unije i onda ih se simultano prevodi na sve ostale jezike kako bi se mogli međusobno razumjeti i kako bi ih i vi mogli razumjeti. No, Marie, možeš li objasniti našim gledateljima kako to konkretno? Naravno, Albert, to je dosta jednostavno. Prevoditelji rade sa 5-6 jezika s kojih prevode na svoj jezik. Inače imamo dva, tri prevoditelja u kabini. To je vrlo jednostavno, zar ne? Pa, nemamo žuriti. Ako ste izračunali, shvatit ćete da Čak i tri prevoditelja po kabini ponekad nije dovoljno. Iako od njih svatko govori nekoliko jezika, trebaju ipak razumjeti 23 jezika. Zato postoje i takozvani relej jezici. Evo, zamislite jednog zastupnika Europskog parlamenta koji govori finski, ali nitko u češkoj kabini ne razumije finski. No, ipak govornici češkog jezika imaju pravo razumjeti što se govori. U ovom slučaju češki prevoditelji slušaju prijevod recimo na engleski i onda sa engleskog prevode na češki. 552 jezične kombinacije moći će se čuti na idućem plenarnom zasjedanju. No, zvuči jako komplicirano, međutim e, u praksi funkcionira jako, jako glatko, gotovo je nemoguće e, vidjeti kada se koristi e, jezik releja. Možete to i sami testirati na stranicama Europskog parlamenta. Imate tamo 24 jezika Europske unije. Nemojte zaboraviti sastanke odbora. Oni su također dostupni uživo ili na zahtjev na web stranicama Europskog parlamenta voditelji su profesionalci, oni se moraju prilagoditi govorniku, u njihovom stilu, moraju brzo shvatiti o čemu se radi, moraju se upoznati sa brojnim tehničkim vokabularom. Evo, ovo je prilika za mene i Albrehta da i nas prevode. Još jednom vam hvala i bravo svima. And let's not forget the translators, while interpreters... I ne smijemo zaboraviti pismene prevoditelje jer imamo usmene prevoditelje s jedne strane, a pismeni prevoditelji prevode dokumente koji se izrađuju u Europskom parlamentu, izvješća, rezolucije, mišljenja, amandmane i ostalo koji se prevode na sva 24 jezika. Prevoditelji za pismene dokumente se nalaze u Luksemburgu i zahvaljujući njima možete čitati europske dokumente na svojem jeziku. I evo, ovo je kraj naše posjete vječnici s vašeg e, kauča. Ukoliko imate neka pitanja, pozivamo vas e, da ih postavite na Facebook stranici Europskog parlamenta, kolege će odgovoriti. Nakon ovog zanimljivog jutra vrijeme je da završimo ovaj dio uživo iz vječnice. Možda ćete htjeti ponovno pogledati raspravu između potpredsjednika parlamenta ili izlaganja predsjednika građanskih organizacija koje se bave solidarnošću ili obraćanje predsjednika ili našu posjetu ovoj vijećnici. Sve to možete vidjeti na stranici Europskog parlamenta, a danas poslije podne smo osmislili drugi format. Dakle, Europe Day Live from Home. Svi govornici koji će se obratiti danas poslijepodne, bilo zastupnici ili njihovi kolege, će se obratiti iz svojih domova. Također, moći ćete vidjeti i video snimke naših e, kolega iz Europskog parlamenta, iz e, Ureda Europskog parlamenta u svim zemljama Europske unije i također ćemo e, pripremiti jedan glazbeno, jedno glazbeno putovanje sa koncertima iz različitih europskih zemalja. Za vas smo pripremili također i zanimljive rasprave od 14 sati. Možete pogledati jednu sesiju pitanja i odgovora vezano uz reakciju Europskog parlamenta na COVID-19. Tu će biti David McAllister, predsjednik parlamentarnog odbora za vanjske poslove, Juan Fernando López Aguilar, predsjednik odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, te Petra de Suter, predsjednica parlamentarnog odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. U 16 sati na rasporedu je rasprava Europa, Europa 2020 je 70 godina nakon e, Šumanove deklaracije. Ukoliko nas pratite na web stranici Europskog parlamenta, tu je još jedan link koji je na raspolaganju kako biste pristupili aktivnostima danas popodne. Dolazimo do kraja prvog dijela ove današnje proslave. Ako volite glazbu, posjetite Spotify i pogledajte našu playlistu za današnji dana. Možete dijeliti i e, svoje crteže europske zastave i također poruke o budućnosti Europe. Vidjeli smo ih već da pristižu i... Došlo je vrijeme da se, Albrecht i ja, oprostimo od vas. Hvala vam na pažnji. Želimo vam, želimo vam ugodan dan. Želimo zahvaliti svim kolegama koji su se pozabavili svim tehničkim aspektima za organizaciju ovog, e, ovog, ovog događaja. Posjetite Europski parlament onda kada budemo pobjedili COVID-19 i kada se budemo ponovno otvoreni za, pos, za posjete. Dotad ostanite kod kuće i zaštitite se. concittadini, 70 anni fa, il 9 Dragi sugrađani, prije 70 godina, 9. svibnja 1950. godine, Robert schumann eh, je najavio nešto nezamislivo, odnosno pomirenje između Njemačke i Francuske. I to je bilo tek pet godina nakon kraja drugog svjetskog rata, kada su zemlje koje su bile nekad u sukobu odlučile surađivati. Evo da odgovorim na pitanje jednog novinara. Sam Šuman je to definirao skokom u nepoznato, a to je bio zapravo najdalekovidniji potez koji je politika učinila u proteklih 70 godina jer iz tog skoka u nepoznato je proizišla Europska unija. Što nas danas uči Šumanova deklaracija? Nešto što je doista važno danas, odnosno ako se politika vodi zajedničkim interesom i hrabrošću, može doista promijeniti stvarnost. A Europi treba upravo to sada. Trebamo odati počas Šumanu, europskim vrijednostima i vrijednostima naših osnivača i e, to ćemo učiniti pokazujući istu hrabrost i ambiciju. Nećemo izaći iz ove krize vraćajući se na staro mi ćemo izaći iz te krize ojačani ako budemo zajedno djelovali, ako budemo znali pokazati kao Europa da smo sposobni štititi građane. Samo na taj način vrijednosti poput prava, jednakosti i solidarnosti će se oživotvoriti jer će postati sastavnim dijelom svakodnevnice svakog europskog državljana. Politika je korisna kada je hrabra, a kada je hrabra može mnogo toga promijeniti, može čak promijeniti svijet. I hvala Šumanu na ovoj pouci, želim sretan 9. svibnja svima i naravno živjela Europa. Želim čestitati zemljama članicama na Dan Europe. U ovom trenutku kada se suočavamo sa neviđenom krizom, želim izraziti solidarnost Ujedinjenih naroda s vama u borbi protiv e, COVID-19 i njegovih razarajućih posljedica na ljude i društvo i gospodarstvo obilježavanje Danja Europe nad podsjeća na mm, vrijednosti na kojima je izgrađena Europska unija. Europsko jedinstvo je donijelo mir, e, prosperitet i bolju sutrašnjicu milijunima ljudi i to u više pokoljenja. Danas ljudi u Europi i diljem svijeta se ponovno obraćaju snažnoj Europskoj uniji koja mora raditi sa partnerima na spašavanju života i u predvođenju e, globalnog oporavka. Ove godine bilježimo 75. godišnjicu Ujedinjenih naroda i čitav svijet mora se založiti za bolje sutra. Vi ste nadahnuće svima nama za ono što je moguće ostvariti kada se zemlje ujedine u u jedinstvu namjere. Želim vam e, zahvaliti na partnerstvu između Europske unije i Ujedinjenih naroda. Znam da možemo računati na vas kako bismo očuvali univerzalne vrijednosti mira i ljudskih prava i kako bismo se snažno suočili sa klimatskim promjenama i kako bismo radili na održivijem svijetu za sve. Hvala.